Drage kolegice i kolege, započela bi sada sa sastankom. Ne mogu svi biti s nama tijekom cijelog sastanka, pa moramo početi odmah. Prvo bih vas sve pozdravila. Neki od vas nisu prvi put ovdje. Hvala vam što ste opet s nama. Imamo jako dobro predstavništvo ovdje, kolege iz 24 države članice i tri kandidatkinje, Albanija, Crna Gora i Turska i također imamo Norvešku. To je jedna od država koje su pridružene Europskoj uniji, dakle u Europskom gospodarskom području. Hvala vam svima što ste došli danas ovdje. Također ovdje imamo predstavnike iz Austrijskog predsjedništva, imamo gospođu ministricu Julian Bogner Strauss, ona je austrijska ministrica u Federalnom uredu kancelara za žene, obitelji i mladež i Veru Jurovu, ona je zadužena za pravosuđe, potrošače i jednakost spolova. I također imamo austrijske parlamentarce, Reinholda Lopatku, predsjednika stalnog e, odbora za europske poslove i Kristijana Buhmana, predsjednika Europskog odbora Austrijskog federalnog vijeća, dakle iz Austrijskog parlamenta. Još čekamo predsjednika Europskog gospodarskog socijalnog odbora Luku Žajera Imamo predstavnicu odbora regija, Barbara Duden. Ovdje ona je predsjednica Povjerenstva za građanstvo, upravljanje i institucionalne i vanjske poslove. I također čekamo našeg stručnjaka iz komisije, Hoakina Almunija. Nadam se da će nam se uskoro pridružiti. I ja bih vas samo podsjetila da se svake godine u ovom formatu susrećemo u međuparlamentarnom odboru koji smo razvili taj način sastajanja u Europskom parlamentu. To se najčešće odvija jednom godišnje. I ovdje razgovaramo o ojačanju parlamentarne dimenzije Europske unije. Mislim da imamo kao nacionalne parlamenti i Europski parlament zajedničku odgovornost prema građanima Europske unije u oblikovanju njihove budućnosti, budućnosti Europe, ali također imamo i odgovornost u tome da podupiramo temeljne vrijednosti Europske unije, jer mi smo izravno birani, tako da smo mi glas građana koji se mora čuti u procesu donošenja odluka u Europskoj uniji. Dakle, imamo svoje dužnosti, vi imate svoje dužnosti u svojim državama, i također ovaj dijalog između parlamenta smatramo da je jako važan i koristan i da to pokazuje na neki način građanima da mi koje oni biraju imamo utjecaj na budućnost Europske unije. Ove godine smo se sastali kako bismo razmijenili gledišta s vama s nacionalnim parlamentima o stanju rasprave o budućnosti Europe. Kao što vjerojatno znate, na europskoj razini imamo tri nezavisne, nezavisna toka rasprave. Imamo Europsku komisiju, počeši sa bijelom knjigom i svega što je došlo iza toga, dakle zadnji govor Junckerov o stanju Unije, zatim imamo taj, tu razinu komisije koja dolazi s konkretnim prijedlozima, onda imamo raspravu i važne odluke koje se donose na razini Europskog vijeća i imamo također Europski parlament gdje se odvijaju rasprave o budućnosti Europske unije. A to smo započeli s našim izvješćima još 2017. a sada radimo na jednom izvješću koje će biti neka vrsta nasljeđa ovog odbora za budućnost u kojoj smo sumirali tu raspravu. Također uzimamo u obzir i trenutna aktualna događanja. Zadovoljni smo sa o, govorom e, gospodina Junkera gdje je spomenuo predanost komisije da da prijedloge vezane za proširenje ovog glasanja o budućoj sigurnosnoj politici, također se bavimo i transparentnošću procesa donošenja odluka, ne samo ovdje već i u vijeću s kojim surađujemo putem ombudsmana i također se i dalje borimo za nešto što je možda vaš svakodnevni posao, a to je pravo za istrage Europskog parlamenta a ovdje nam je teško uvjeriti druge institucije kako bismo trebali to finalizirati da bi parlament mogao lakše obavljati svoje budućnosti. Čuti ćete, ćete više informacija o tome od kolega kasnije. I mnogo smo toga već odradili vezano za posao koji se tiče budućnosti. Prije nego što dam riječ našim gostima, rekla bi vam nešto o nekim praktičnim detaljima, vjerojatno vam je to već poznato, ali ako vidite ove papire pred sobom na stolu, e, putem kojih nas možete obavijestiti da se želite javiti za riječ, trebate ispuniti taj obrazac i onda će kolege to preuzeti i onda ovisno o tome koliko budemo imali govornika, organizirat ćemo raspodjelu tih slotova za govornike. Dakle, između nacionalnih parlamenta i zastupnika Europskog parlamenta. Prvi govornik bit će u ime predsjednika gospođa ministrica Julien Bogner Strauss. Izvolite. Hvala lijepa. Draga predsjedateljica, gospođo Jurova, dame i gospodo, ekscelencije. Velika mi je čast e, biti ovdje u ime Austrijskog predsjedništva e, kako bismo raspravljali o budućnosti Europske unije. Smatram da ovi sastanci između Europskog parlamenta i odbora i nacionalnih parlamenta su od ključne važnosti kako bi ojačali dijalog i kako bismo razgovarali o e, zajedničkim problemima Austrija pozdravlja aktivnu ulogu Europskog parlamenta i njegovu, njegov doprinos raspravi o budućnosti Europske unije. Ove rasprave u parlamentu koje su visokog profila gdje šefovi država govore o svojim e, željama i odlukama su jako važne zato što je prava rasprava o Europi sada bitnija nego ikada. Živimo u turbulentnim vremenima i Europska unija nije imun na te ta previranja dugujemo svojim građanima pošten odgovor na to pitanje što možemo bolje učiniti kako bismo čuvali postignuća Ujedinjene i mirne Europe. Iskoristila bih ovu priliku danas da predstavim ukratko stavove austrijskog predsjedništva o radu u budućnosti i našem doprinosu e, europskom uspjehu. Naš moto je Europa koja štiti. Mi želimo poboljšati sigurnost, riješiti izazove koje predstavlja migracija, osigurati konkurentnost i stabilizirati europsko susjedstvo. To su zajednički izazovi koje moramo zajedno riješiti kako bismo dobili još jače povjerenje naših građana. Prvi prioritet sigurnosti migracije, tu se trudimo, naporno radimo kako bismo postigli napredak Rasprava u Salzburgu pokazala je da nedavni prijedlozi komisije vezano za zaštitu granica i povrat migranata, da to treba pregledati te postupke kao prioritet. Dijalog sa afričkim državama e, u smislu proširenja suradnje je također potvrđen. Sljedeći tjedan Europsko vijeće bavit će se svim tim pitanjima i kancelar Kurz će se baviti zajedničkim europskim sustavom azila i napretku e, vezano za njegove elemente. Drugi prioritet je projekt digitalnog jedinstvenog tržišta, to je zaista obećavajuće. Znamo da digitalne usluge i digitalni poslovni modeli postaje sve važniji. Moramo stvoriti pravi okoliš za europsko digitalno poslovanje e, da E, promiče inovacije i napreduje u svom poslu. Naš prioritet, e, treći prioritet je to da Europska unija može postojati samo u sigurnom susjedstvu i važno je za nas držati visoko na političkoj listi prioriteta buduće članstvo balkanskih država u Europskoj uniji. E, za njih tu moraju postojati jasni kriteriji vezani za njihove individualne performanse i podržavamo sav trud da se postigne na tom polju napredak. Za nas je jasno da projekt europskih integracija još nije završen bez punog uključenja te regije. Također go, e, intenzivno razgovaramo o prijedlozima VFO-a i podržavamo trud komisije da se nađu rješenja u pregovorima e, o Brexitu sa Ujedinjenom kraljevinom. Moramo također ojačati povjerenje građana i sudjelovanje mladih ljudi. U bijeloj knjizi komisije scenarij 4 je najprikladniji i scenarij koji gleda u budućnost. Unija treba djelovati po pitanju ovih velikih problema gdje su potrebna zajednička rješenja, a većina ljudi ne želi Europu koja se bavi svakim najmanjim detaljima o kojima može bolje odlučiti sama država članica ili regija. Zbog toga načelo subsidijarnosti mora biti općenito ojačano. Pozdravljamo rezultate radne skupine za subsidijarnost i nastavit ćemo ove rasprave na konferenciji o e, subsidijarnosti 15. i 16. 11. Reforma e, Europske građanske inicijative koja bi bila lakše pristupačan alat e, da građani utječu na agendu EU-a je već u razvoju. E, provodimo konsultacije s državama članicama i s građanima koje će dati važan input za daljnju raspravu o budućem obliku Europske unije. Kao austrijska ministrica za pitanja mladih želim naglasiti da su mladi budućnost e, europske budućnosti. Znamo da projekt ujedinjenja našeg e, kontinenta još nije ni blizu gotov, moramo i dalje graditi jaču Europsku uniju i svjesni smo da će ona biti izgrađena za našu mladež i, od, i, da će oni izgrađivati. Također želim naglasiti da su mladi jako važni u Europskoj uniji Erasmus projekt je također jako važan za europske integracije. Mladi ljudi više se osjećaju kao evropljani nego bilo koji drugi, ljudi drugih dobi. Mladi ljudi su velikom većinom u Britaniji glasali za ostanak u Europskoj uniji. U mojoj državi više od 80% mladih Austrijanaca se osjeća kao evropljani, a u isto vrijeme moramo osigurati da se glas mladih ljudi čuje i da se uzima u obzir tijekom našeg predsjedništva. Poduzeli smo važne korake u tom smjeru. Neformalni sastanak e, ministara za mlade u Beču početkom rujna, prvi od 2006. je održan zajedno sa Europskom konferencijom za mlade e, predstavnici mladih mogli su se susresti s ministrima i raspravljati o pitanjima koji su im najvažniji. Dame i gospodo, ključna politička debata je kulminirala izborima u Svibnju, to jest kulminirat će u izborima 2019. u Svibnju. Kampanja počinje, a mi moramo biti svjesni svih alata koji su nam na raspolaganju da se obratimo mladima. Stoga se veselim prezentaciji gospodina Adondu o stanju rasprave o budućnosti Europe. Hvala. Hvala gospođo ministrice. Sada e, Povjerenica Jurova, izvolite. Uh, Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje danas i uh, imati takvu čast uh, obratiti vam se o temi na koju prvi puta govorim. <laughs> Evo, to je budućnost Europe, tko zna. Evo, ali to me podsjetilo na e, način na koji želimo formulirati što to znači budućnost Europe. Budućnost Europe je nešto što mi imamo u svojim rukama. I trebali bismo upotrijebiti sve odgovornosti, ne samo one koje su vezane za sadašnjicu, već i one koje gledaju u budućnost. Jutro smo imali raspravu o klimatskim promjenama i razgovarali smo o nečemu što će biti korisno budućim naraštajima. To je naša obveza učiniti to danas. Dakle, moramo učiniti sve što možemo kako bismo iznašli e, radne e, rješenja na kojima se može raditi, a koje će ljudi razumjeti i podržati. To jednako tako znači da moramo odraziti potrebe e, ljudi i atmosferu, ozračje i da čujemo one koji ne vole to stanje nestabilnosti i nesigurnosti glede budućnosti. Moramo im reći istinu. Znam da je istina riječ koju mnogi e, političari izbjegavaju. Zato što se istinu može shvatiti na relativan način. Međutim, postoje određene stvari koje bi morale biti stabilne, a to su stupovi E, to su načela na kojima se temelji e, Europska unija. To je ona istina koju, s kojom mi radimo i koju trebamo objasniti svojim e, građanima u svjetlu naših aktivnosti. Međutim, suočavamo se s terorizmom, klimatskim promjenama, migracijama, brzim tehnološkim promjenama, rasizmom, ekstremizmom. Pogledamo li cijelu, cijeli ovaj popis rizika i prijetnji, svi zajedno možemo vidjeti da je dio toga rezultat e, europskog, e, europskog djelovanja, dakle, a mnogi od njih dolaze izvana. Možda se možemo suočiti i s jednima i s drugima. Mi imamo snažne kompetencije da se nosimo s onim što smo sami stvorili, možemo dakle napraviti stvari ponovno još jedan puta ukoliko nam građani poklone svoje povjerenje. Međutim, radi se i o globalnoj nestabilnosti e, pri kojoj je jedini recept za djelovanje u pogledu vanjskih rizika ostati ujedinjen i biti složen u pogledu e, e, rješenja na kojima se može raditi. Naši su nas građani demokratski izabrali i nadamo se da e, ćemo e, zadržati u parlamentu e, vrlo utjecajne ljude koji predstavljaju građane, a želimo da taj proces bude uključiv za budućnost. Ono što je teško upravljati u svjetlu unutrašnjih rizika i vanjskih e, prijetnji. Ne znam da li se u ovom pogledu slažete sa mnom, međutim, čini mi se da više to nije u rukama političara u potpunosti, zato što se stvari događaju negdje iznad naše glave. Na primjer, tu je e, digitalna e, sfera koja počinje djelovati i u, u mnogim primjerima ona djeluje protiv nas, suprotno nama. Također, nove sile smatraju da je e, digitalna sfera sfera bez zakonja. To nije istina. Dakle, ta cijela jedna prašuma, e, ta jedna džungla e, djeluje na naš stvarni život. Ja sam to lijepo napisala u svom izlaganju koje ne čitam. Želim se obazriti na buduće izbore. I pritome ne mislim samo na europske izbore, nego na, na sve izbore koje želimo imati u Europi. Pravični izbori koji omogućavaju pluralitet, e, pluralizam i e, koji zaista odražavaju volju glasača. E, svaki sljedeći izbori u Europskoj uniji neće biti uobičajeni kao dosad zato što imamo nove rizike i nove prijetnje, te smo izloženi novim okolnostima. Gdje leže najveći rizici? Rizik e, zlorabe privatnih podataka građana. E, neki misle da smo mi u Europskoj uniji opsjednuti zaštitom privatnosti. Međutim, to je ime, e, to je osobno mišljenje. To je cijela ta debata o direktivi za zaštitu privatnih podataka. Međutim, ono što ćemo vidjeti e, u ožujku izgleda kao loš znanstveno-fantastični film. Može se dogoditi da neki e, gospodarski subjekt e, prodre u privatne podatke svih pojedinaca mi ovdje govorimo o 80, 7 milijuna e, ljudi diljem svijeta. Dakle, netko je ušao u te podatke i rasporagao s intimnim, privatnim informacijama e, slobodne, e, kao slobodna osoba. Dakle, zlorabili su te podatke u političke svrhe, odnosno u političkim kampanjama. Naučeni smo nekako na komercijalne kampanje. Tu, tu smo svi izloženi E, jer u digitalnom svijetu e, doista uvijek smo izloženi e, pomnom promatranju. <laughs> Mi svi pripadamo određene klasifikacijske skupine kojima barataju algoritmi. Međutim, ukoliko ne slijedim tu komercijalnu manipulaciju i ne potpadam po taj utjecaj. Onda je nešto sasvim drugo kad netko na mene cilja u smislu manipulacije moju mogućnošću odabira određene političke stranke ili ideje. Dakle, to su ljudi koji imaju, e, koji su vrlo glasni i govore u takozvani u ime svih. A možda e, ja ne želim ovdje biti konkretna, ali to može biti čak i lider jedne e, velike demokratske zemlje. Ovo samo pokazuje da je moguće e, imati mikro e, mete u stanovništvu i zlorabiti njihove privatne podatke. Dakle, ti ukradeni podaci e, se mogu dogoditi. U tom svjetlu ne možemo govoriti o legalnim, ispravnim i pravičnim izborima demokratskim. Dakle, to je prvi rizik. Rizik zaštite privatnih podataka E, ljudi. Zatim manipulativni sadržaj i lažne vijesti. To je drugi rizik. Treći rizik je kibernetička sigurnost, e, kibernetičke prijetnje i napadi. Rekla sam da e, izbori nisu više uobičajeni za organizatore izbora i zato apeliramo na sve države članice da se same organiziraju kako bi se bavile ovim rizicima, možda da e, svojim svojem zakonodavstvu e, ustoliče instrumente koji će omogućiti da se protiv njih bore, kako bi osigurali da će izbori jamčiti politički pluralizam i e, autonomno glasovanje. Što se tiče našeg izbornog paketa koji vam upravo objašnjavam, mi doista želimo da politički pluralizam, bilo da se radi o ljevici, desnici, liberalnim demokratima i tako dalje, mora biti zajamčen e, kao pristup svim e, glasačima. I predlažemo isto tako, preporučamo e, političko ozakonjivanje političkih kampanja na internetu i uvođenje pravila. Ne želimo nikakvu cenzuru, ne želimo e, nikakvo ispravljanje lažnih vijesti. E, e, pročitali smo definiciju dezinformiranja, znači namjerno širenje informacija na u svrhu promjene nečeg ključnog. Evo, nemam sada tu definiciju pred sobom. Taj izborni paket je nešto zašto smatramo da ga države članice moraju ozbiljno shvatiti. To je naša e, ruka koju nudimo u suradnji. I imamo e, upravljanje svim tim e, prijetnjama kojim želimo stvoriti jednu mrežu na europskoj razini. Pa zato pozivamo države članice da imenuju svoje predstavnike koji će s nama u tom pogledu raditi. Iako se Europska, za, zašto se uopće Europska unija lača o, ovoga područja? Kao što sam rekla, izborno područje je vrlo e, ograničeno i počiva na kompetencijama svih suverenih država članica. Imamo snažne kompetencije za zaštitu podataka. To je istina. Ali zamislite samo kad bi se narušili izborni e, procesi ovim manipulativnim tehnologijama dovoljno da se to dogodi u jednoj ili dvije države članice, to će se odražiti na cijelu Europsku uniju. I upravo zato e, mislim da je ovo tema koja zapravo e, potpada pod krovnu temu današnje e, rasprave a to je budućnost Europe. Evo, dame i gospode, to je ono što sam željela s vama podijeliti. Veseli me da naša razmjena mišljenja jer je ova tema e, vrlo aktualna e, posebice kada govorimo o novim trendovima, rizicima, izazovima koji nam se nameću. E, zaključit ću svojim uvjerenjem da ćemo zajedno moći razriješiti te rizike i sudjelovati kao zajednički u ovom povijesnom trenutku. E, ja vas e, uvjeravam da će ovaj odbor e, raditi zajedno s vama kako izbjeći sve rizike u izbornom procesu. A sada dajemo riječ našim prijateljima iz Austrijskog parlamenta, gospodin Reinhold Lopatka. Izvolite, gospođo predsjedateljice, gospođo ministrice, zastupnici, dame i gospodo. Hvala vam na e, pozivu na ovaj sastanak međuparlamentarnog odbora u kojemu se raspravlja o stanju budućnosti u Europi. E, gledam vaš e, nacrt izvješća u pogledu tog mišljenja. Slažem se s većinom onoga što je tamo izneseno, ali ne i sa svime. Odnos između nacionalne razine, europske razine, daleko je važniji nego što se spominje u tome izvješću. Ja ću to nešto kasnije objasniti. Izazove koje ne mogu riješiti države članice same moraju se razriješiti na europskoj razini. Naravno, Važnost europskog projekta i korisnosti Europske unije moraju se bolje komunicirati na nacionalnoj razini. Jednako tako, znanje o Europskoj uniji i načinu rada njezinih institucija mora se promicati u državama članicama. Mogu vas izvijestiti da e, Austrijski parlament već deset godina e, drži demokratske radionice, odnosno radionice iz demokracije, koje su usmjerene na mlade ljude e, i upoznaje ih sa osnovama demokracije, kako u Austriji, tako i u Europskoj uniji. Deset tisuća mladih e, svake godine sudjeluje na e, radionicama zajedno s parlamentarcima, s svim, e, svih političkih usmjerenja koje su zastupljene u parlamentu Austrije. Više od tisuću mladih ljudi dobilo je dakle, priliku da izravno komunicira s parlamentarcima i dobije informacije. Sve to govori e, da imamo tu nešto zajedničko, a to je da niti jedan od ovih problema se ne može riješiti individualno. E, bliska suradnja na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini je nužan je preduvjet za uspješnu, uspješan budući razvoj europskog projekta, a isto tako za vraćanje povjerenja među građanima. Nacionalni parlamenti u tom smislu igraju vrlo važnu ulogu i zato moram naglasiti da daljna europska integracija, e, po mome mišljenju, može biti moguća e, u nacionalnim parlamentima, naravno i u Europskom parlamentu, na svojim sastancima razgovara različitim, o različitim aspektima e, pitanja koji se direktno tiču njihovih građana u Austriji. Zastupnici parlamenta e, nemaju samo pravo e, susretati se s e, komisijom, već mogu naravno koristiti u diskusijama u našem nacionalnom parlamentu. I zato imamo stalni dijalog između zastupnika u Europskom parlamentu i zastupnika u Austrijskom parlamentu. Na isti način pokušavamo održati dijalog sa svojim građanima. Imam isto tako nešto reći o subsidijarnosti koja se spominje u nacrtu izvješća. Ja bih se samo dotaknuo nekoliko aspekata. Premda je radna skupina e, se sastoji od članova iz nacionalnih parlamenta, e, odbora regija i samo i komisije, Europska komisija, ona ima šire implikacije na sve institucije uključujući i Europski parlament. U ova izazovna vremena za Europsku uniju to je bio korak u pravome smjeru. osnažuje Europsku uniju s jedne strane, a s druge strane osnažuje načela proporcionalnosti i subsidijarnosti. Te dvije stvari nisu, se ne isključuju međusobno. Svaka institucija bi trebala razmisliti o izvješću ove radne skupine te odlučiti e, kako će po njemu postupati. Budući da e, zakonodavstvo Unije utječe na sve nas u Uniji i trebalo bi e, promicati razumijevanje pojmova subsidijarnosti i proporcionalnosti. Zato mislim da moramo imati značajniju ulogu u nacionalnim i regionalnim parlamentima po mome mišljenju, još uvijek ne postoji jedan jedinstveni demos u Europi. E, europski identitet e, ne postoji. Nemamo europske e, putovnice, imamo nacionalne putovnice. I nacionalni parlamenti su oni koji će ostati važan izvor prave demokracije i odgovornosti unutar Europske unije. I trebali bismo iskoristiti znanje nacionalnih parlamenta kao jednu zelenu kartu da E, igraju važnu e, ulogu, a ne samo e, daju svoj pozitivan doprinos u obliku takozvanog žutog kartona. I u Bundestagu se moraju odgovoriti na određena pitanja. I gospodin Sebastian Kurz u Beču mora dati odgovore na svoju politiku. Moramo prepoznati da je način na koji EU posluje ponekad u svjetlu e, komisije i parlamenta i vijeća se odražava ta realnost. Tu imamo ključno načelo iz e, ugovora u Maastrichtu i ugovora iz Lisbona, Lisabona, e, gdje su nacionalnim parlamentima dane važnije i veće uloge. Međutim, ta se obećanja nisu u potpunosti ispunila. Moramo to načelo pravilno primjenjivati ogromno povećanje delegiranih akata e, stoji u suprotnosti e, e, provedbenim aktima. Dakle, prije nekoliko godina imali smo ih više od 140 i smatram da je to krivo. Ako govorimo o subsidijarnosti s jedne strane, a onda s druge strane povećavamo broj delegiranih akata. Ono što nam je potrebno je objektivna analiza gdje EU pomaže. E, budući da sam ja član ove radne skupine, dopustite mi da u zaključku zamolim ovaj odbor i njegova izvjestitelja da promisle e, ne samo o e, razmatranju o nacrta izvješća, odnosno izvješća ove radne skupine, već i da ga ozbiljno shvate. Jer on daje jedan vrijedan input budućim diskusijama o budućnosti Europske unije. Europski parlament bi trebao tražiti od nacionalnih i regionalnih partnera da mu budu snažni partneri u promicanju i približavanju Europske unije njezinim građanima. Mislim da iz ovog izvješća također e, vidimo da to ne činimo. A sad je stvar u vašim rukama. Izvolite. A sada Imamo predstavnika e, Saveznog vijeća, gospodin Kristijan Buchman. E, dame i gospodo, kada govorimo o budućnosti Europske unije, e, govorimo upravo o uspješnoj budućnosti Europske unije u kojoj građani ne samo podržavaju aktivnosti Europske unije, već imaju povjerenja u njih. I mislim da je to od ključne važnosti donošenja odluka na pravoj razini i približavanje Europske unije njezinim građanima kako smo već čuli od mojih prethodnika. E, želimo biti bliži e, građanima, da li želimo biti bliži građanima od njihovih nacionalnih parlamenta? pojačana kontrola i nadzor u EU može e, biti provedena upravo putem parlamenta. Europskog parlamenta, Europski parlament je u tom smislu vrlo važan akter. U, u govoru o stanju Unije prošle godine e, gospodin Juncker je predstavio svoju ambicioznu viziju za e, budućnost Europe u kojemu vidi e, ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju uniju koju treba izgraditi. Predsjednik Juncker je također rekao da Europska unija mora napraviti jedan skok naprijed u demokratskom smislu, a to znači povećati ulogu nacionalnih parlamenta u radu u budućnosti Europe. Kao e, predsjedatelj e, ovog odbora iz Austrijskog saveznog vijeća Naglasio bih dva aspekta u oblikovanju budućnosti Europske unije. E, veća uključenost nacionalnih parlamenta i buduća integracija na regionalnoj i lokalnoj, regionalne i lokalne razine u europskim pitanjima. Kao e, dugotrajni član odbora regija i e, također njegov predsjedatelj, uloga regionalne razine i lokalne ključna je za provedbu europskih izbora i europske politike. U Austriji, poput mnogih drugih e, zemalja članica, e, sudjelovanje u EU pitanjima vrlo se ozbiljno shvaća na svim razinama i e, kod svih dionika. Vijeće dakle ovaj odbor e, Saveznog vijeća zaista igra aktivnu ulogu kako u formulaciji mišljenja, tako i u njihovoj komunikaciji vezano za budućnost Europe. E, savezno vijeće je uvijek bilo na vrhu e, subsidijarnosti. Isto tako, naše vijeće organiziralo prošle godine veliko parlamentarno saslušanje o budućnosti Europe zajedno sa odborom e, regija. Bila je to e, konferencija o subsidijarnosti koja se održala u našem glavnom gradu Beču. E, to su naši ključni prioriteti, kako je spomenula gospođa ministrica. Mi podržavamo snažan razvoj Unije i želimo podržati onaj slogan činiti više, činiti manje, ali učinkovitije. Austrija je u mogućnosti e, uvelike doprinijeti ovoj raspravi. Nakon mnogih rasprava na EU razini e, imamo preduvjete za plodonosnu e, raspravu, a to je razumijevanje samog načela subsidijarnosti. Moj kolega i prijatelj Reinhold Lopatka je o tome govorio. Prošla godina nam je pokazala da moramo sagledati obje strane medalje. Stranu politike, gdje moramo manje raditi na europskoj razini i više uključivati nacionalne parlamente, te drugi aspekt gdje imamo one politike u kojima se moramo više angažirati. Vanjska zaštita granica Europske unije, e, konkurentnost, digitalizacija i tako dalje. Subsidijarnost e, znači manje upliv Europe gdje manje znači više, ali isto tako svi smo dio iste Europe i zastupamo iste, e, ista područja politike. Savezno vijeće se aktivno bavi subsidijarnošću i proporcionalnošću e, vezano i za pokrajine Austrijske, budući da imamo regionalne vlade i regionalne parlamente. Prema e, Saveznom ustavnom zakonu federalna razina mora izvijestiti e, državnu, odnosno pokrajinsku razinu o oblikovanju svih zakonodavnih akata u okviru Europske unije kako bi im dala mogućnost da komentiraju kad rješavamo određene izjave. Naša je zadaća obavijestiti e, sve e, regionalne parlamente o našim rezolucijama. Na EU razini veća uključenost nacionalnih e, parlamenta omogućuje pravi dijalog između EU institucija i nacionalnih parlamenta te mora uključiti regionalnu i lokalnu razinu da bismo e, u budućnosti povećali ulogu nacionalnih parlamenta, e, pred nama stoje neki izazovi. Suradnja i koordinacija između svih nacionalnih parlamenta i europskih institucija, kao i regionalnih parlamenta, mora se proširiti. Nadalje, možemo e, proširiti prava nacionalnih parlamenta sa tijela koji samo provode analizu do tijela čija je uloga proaktivna i e, pokreće zakonodavne procese. Želimo uključiti i regionalnu razinu i općine. Hvala vam lijepo. Uh, Hvala lijepo, Kristijan. A sada bih molila Lokožaja, predsjednika Europskog gospodarsko-socijalnog odbora, da uzme riječ. Izvolite. Hvala na ovom pozivu štovana povjerenice, ministri, zastupnici. Ja sam jako sretan što mogu sudjelovati u ovoj raspravi koja je došla u pravi trenutak nakon što je i predsjednik komisije Juncker govorio o stanju u Europskoj uniji, govorio o jednom poštovanju i njenoj budućnosti. Mnogi od nas su predsjednici u nacionalnim parlamentima. Za većinu od vas imate, imate ključnu ulogu upravo, imat ćete ključnu ulogu u ovim predstojećim presudnim godinama za Europsku uniju. Mi znamo da ste i proteklo vrijeme, najnovije vrijeme, svi postali zapravo dežurni krivac za, sve što nije bilo u redu i zato što se nismo mogli dovoljno dobro nositi sa svim onim brzim izazovima, užasnim izazovima koji se velikom brzinom na nas eh, s svaljuju, kao što je rekla povjerenica, svih vrsta socioekonomskih do znanstvenih i ostalih. Mi se moramo nositi također sa sve većim problemima koji se javljaju u političkom diskursu i javnim nacionalnim raspravama. Europa nam je dala 70 godina mira i mogla bi nam sad napredak, blagostanje i mir. Ako budemo radili zajedno, ako budemo radili odgovorno, ako svako bude svoju ulogu ispunjao i vjerujte da je socijalno-ekonomski odbor e, bio uvijek glavni promotor evropske ideje i mi apsolutno pozdravljamo i sve što se ovdje događa. Mi smo 2017. usvojili izvješće, vi ste predsjednice Hübner tražili to izvješće da ga mi napravimo kako bi pridonijeli e, parlamentarnom postupku o institucionalnoj evoluciji u Europskoj uniji, razvoju institucija europskih. Mislim da još uvijek osjećamo i možemo samo ponoviti one glavne misli iz tog izvješća. Potreba Evropske sutra gdje je pronaći ovu ravnotežu između onih e, tehnologija i, koje će biti u stanju odvesti Evropsku uniju dalje, ali uz jaku dimenziju participacije svih u Evropskoj uniji u tome. Ali tri glavne stvari su to bolje istražiti sve E, bolje ojačati eurozonu i Europsku monetarnu uniju i također konsolidirati u sudjelovanje civilnog e, društva po načelu supsidijarnosti naravno prenošenja na nacionalne države različitih ovlasti, a kroz to onda ojačati participativnu demokraciju što će se ojačati sudjelovanje civilnog sektora i civilnog društva. U zadnjem govoru o stanju nacije e, predsjednik Juncker je objavio i glavne prioritete za naše buduće djelovanje. Objavljena je bijela knjiga u vezi s tim. Nakon toga je se otvorila velika javna rasprava o budućnosti Europske unije svih 27 država članica. Mi smo razvili jako specifičnu metodologiju za to. Dakle, građane se konzultira i pita ih se za jako puno stvari. Eurobarometar provodi sva statistička ispitivanja i daje vrlo korisne naravno podatke. Mi dakle pokušavamo u svakoj zemlji članici e, direktno se povezati sa civilnim sektorom i involvirati ih u tu raspravu. Tu to su tisuće predstavnika i vođa različitih organizacija civilnog društva koji su sudjelovali u tome, a to je sve pridonijelo tome da se u srpnju 2017. izradi ona bijela knjiga Europske unije o budućnosti, mogućim scenarijima za budućnost Europske unije. I na kraju mi znamo koje pitanje zapravo se postavljaju u anketama s građanima diljem cijele Europe. Mi smo naravno uz podršku i francuskog predsjednika i vijeća i građana, cijeloj građani, mi smo zapravo odabrali 12 pitanja za onu veliku online anketu koja se provodi među evropskim građanima glede budućnosti Evropske unije. Dakle, taj panel građana je dao pet glavnih područja na kojima se postavljaju glavna pitanja. Glavno pitanje, to vam nije iznimalo iznenađujuće, se odnose na stvaranje radnih mjesta, očuvanje e, okoliša, sigurnosti i socijalnog integriteta društva. Mi znamo da i većina ljudi općenito shvaća da nacionalne dimenzije jednostavno više nisu dovoljno prikladne da nam e, pomognu da odgovorimo na one izazove s kojima se danas suočavamo. Naravno, prema Evropskoj uniji stoga rastu ne samo nezadovoljstvo i neugoda, nego su i sve očekivanja od Evropske unije da im se pomogne. Kakva god bila budućnost Evropska unija, a sljedeći mjeseci će puno o tome kazati. Na nama je na kraju da to zadržimo i da to bude prvenstveno jedna organizacija i kompletna struktura vlasti koja je bliska građanima. Mi znamo da su mehanizmi za recimo prikupljanje podataka od građana jak, ne samo poboljšane, nego su čak i pojačani kako bi se tu brže djelovalo. Mi govorimo o ovome kako. Međutim, na konstitucionalnoj razini moramo prvenstveno odgovoriti na sljedeće pitanje. Kako osigurati da građani budu i ostanu u srcu čitavog ovog projekta Europe, Evropske unije, Evropske budućnosti. Trenutno je, mislim, pristup informacijama nikad zapravo nije bio lakše nego danas. Kompletno evropsko zakonodavstvo, svi projekti zakonodavni su online, možete ih naći na webu. Međutim, unatoč tome što sad mogu doći do svega, ljudi misle da je sve veća udaljenost između njih, naroda i institucija. Prema tome moramo posebno sad razmišljati i kako doći do mladih u Europskoj uniji i kako im učiniti Evropsku uniju i europsku ideju privlačnom. Na početku mog predsjedanja odborom prije nekoliko mjeseci, a prilikom 60. obljetnice našeg odbora prošlog svibnja, ja sam inicirao i lansirao program za pravu renesansu našeg odbora. Neki puta to ne zovem samo renesansom, ponovnim rađanjem, nego ponovnim ujedinjenjem, reunisansom. Jer mislimo da je puno Evropljana u vremenu izgubio na osjećaj pripadanja tom veličanstvenom projektu objedinjenja Europe. Ali i svaki trenutak velike krize može dovesti do trenutka ponovnog rođenja. Prema tome, ta renesansa, to ponovno rođenje ideje se može ostvariti samo kroz kulturu, kreativnost, solidarnost, nove ideje, inovativnost i naravno jedan interkulturalni dijalog u samom srcu projekta. Trebaju nam da se danas sjetimo svega onog što nas je rokovodilo na početku im trebamo one sve naše divne ideje zapravo strastveno i emocionalno prenijeti svim građanima, svima ovdje. Moramo naravno se vratiti na ugovor iz Lisabona i vratiti se našim ključnim temeljnim vrijednostima koje su i odredile Europsku uniju. A danas Europski parlament i kao i Europski parlament na čelu tog igraju vrlo vitalnu ulogu za sve države. Vi morate pomoći da se izgradi budućnost Europe, da vi ste zapravo ključna spona u toj gradnji. A osim toga ćete imati vrlo važnu ulogu da povežete i bolje koordinirate rad nacionalnih parlamenta unutar Europske unije idućih mjeseci u idućem razdoblju. Iduće razdoblje će biti apsolutno od krucijalne presudne važnosti za budućnost Evropske unije. Tu imamo Brexit, summit u Sibiju i naravno izbore evropske. Prema tome možemo to validirati samo jednom povećanom e, demokratskom participacijom glasača na svibanjskim izborima koji su pred nama, europskim. A da bi se to dogodilo, svi imamo tu zadaću da branimo evropski projekt ne samo zbog ovih problema koje imamo danas i s kojima se nosimo, nego i zbog toga što nas sve čeka i zbog činjenice da je danas još uvijek Europa najbolje mjesto u kojem treba raditi i živjeti. I zbog činjenice, evo to je Benini prije nekoliko dana i upravo opet ponovio, Europa je još uvijek najbolji projekt kojeg mi možemo održati i pokloniti našoj djeci, prenijeti na iduću generaciju. Mi moramo vrlo odgovorno postupati, naravno pri svemu tome i ja bih volio da vidimo i recimo šta vide drugi koji gledaju izvan Evropske unije na nas. Imajmo to malo pred očima. Oni vide jedinstven inovativni model integracije koji je donio mir i blagostanje jednom kontinentu koji je stoljećem je bio razdiran ratovima i sukobima. Evo vidite, vidjeli smo recimo na obljetnici završetka drugog svjetskog rata, nedavno recimo kod tih velikih obljetnica kakva je strašne periode Europa prolazila i što znači ova unija. Ali gospođo predsjedavajuća, kad se razmislimo na ovaj institucionalni okvir, mislimo na četiri stvari. Prvo da trebamo ojačati ulogu Europskog parlamenta i ključnu ulogu dati dijalogu između parlamenta europskog i nacionalnih parlamenata, jer to će biti i način da se zapravo stvori protuteža onom što se događa katkad u vijeću među članicama. Drugo, mislim da je od ključne važnosti da obranimo i zaštitimo vladavinu Europske komisije, vladavinu prava naravno, ali kroz komisiju. Treće, ono što vijeće brine, moramo sve više se zauzimati za korištenje glasanje kvalificiranom većinom, da na taj način usvajamo, i izglasujemo različite pravne akte ili naše odluke i da to postane normalna svakodnevna stvar. Kad recimo raspravljamo o Libiji, migracijama i sličnim velikim problemima. Kad se jedanput donese odluka, onda isto tako ne bismo voljeli da se poslije toga to i mijenja i nego da to i ostanemo pri tom i da to ide brže i jednostavnije. I na kraju mislim da nam treba jači i strukturiraniji angažman lokalnih vlasti i civilnog društva, predstavnika civilnog društva, kroz jednu ojačanu ulogu e, ovog odbora koji je konsultativan u Europskoj uniji, a to je upravo naš ekonomsko, dakle gospodarsko-socijalni odbor uz jaku ulogu isto i odbora regija koje također treba se konsultirati o svemu. Hvala lijepo, ali nadamo se da ćemo onda zajedno raditi u sljedećih 60 godina Evropske unije. Hvala u ime odbora regija, madam Dugan. Hvala, ja bih volila govoriti na njemačkom jer mi je to lakše. Štovana gospođo Hübner, drage kolegice i kolege. Ja bih vam svima također žela u ime Karla Lamberta, predsjednika odbora regija, toplo zahvaliti na ovom pozivu. Nažalost, predsjednik Lambert nije mogao danas s nama biti zbog drugih obveza. Ali iskoristila bih ovu priliku prije nego što se upustimo malo opsežne raspravo o budućnosti Europe, htjela bih iskoristiti nešto i reći o onom task o kojem ste malo prije govorili. Mislim da je to jako bitno. Naime, odbor regija je doista tražio da se zakonodavni proces u vijeću da se on zapravo više razotkrije, postane transparentniji. Nešto što je jako bitno i za Europski parlament i za nacionalne parlamente u Europi. Zajedno sa nacionalnim parlamentima odbor regija je onda dobio zadaću da u tom smjeru podiže razinu svijest ne samo u nacionalnim nego čak i u regionalnim parlamentima i čak do lokalne razine. A možda zato ili upravo zato što Europski parlament nije mogao tamo posvuda biti prisutan. Nadamo se da ćemo mi kao odbor regija moći više na terenu djelovati i u praksu provesti preporuke iz tog izvješća. Ali sad dozvolite još nekoliko riječi o budućnosti Europe. Rasprava o budućnosti Evropske unije, Europe je danas više nego ikad važnija i ne samo zato što imamo izbore europske iduće godine, nego je ta rasprava danas od ključne važnosti i za Europsku uniju u velikim gradovima, ali i za nas u malim regionalnim i lokalnim sredinama vrlo bitna i mora biti brutalno otvorena i iskrena, zato što se ne možemo inače nositi sa budućim izazovima. A osim toga, nemojmo zaboraviti da se trenutno velika nesigurnost zbog svega toga širi među našim građanima, što opet populisti svih mogućih boja i svih mogućih pozicija na političkom spektru žestoko iskorištavaju. Ja bih rekla da se sada opet različite političari i druge ugledne osobe već duže vremena upozoravali da moramo nanovo izmisliti Europu, osmisliti ju, promisliti ju. Da, ja se slažem s tim, trebaju nam nove ideje, ali ne trebamo izmišljati novu Europsku uniju. Jer e, ono što smo stvorili jako je dobro. I makar imamo recimo, makar nam se često kritizira da su naše procedure katkada preduge i pretrome Možemo samo reći da su one dobre jer su demokratične i jer pokazuju da radimo s kompromisima, s dogovorom kojeg svi mogu prihvatiti, a to, za to treba energije vremena i izdržljivosti. Ali to opet i stvara povjerenje jednih u druge što nam danas treba više nego ikad. Međutim, mnoge stranke, civilno društvo, nacionalne vlade, znanstvenici, drugi čimbenici daju različite prijedloge kako bi se Europa mogla učiniti demokratičnijom. Čak recimo i dobrim dijelom kroz čitav niz dijaloga sa građanima koji se trenutno odvijaju na svim razinama i diljem svih kutaka Europske unije. To je puno, ali nije dovoljno. Odbor regije je tražio da se jedinice lokalne i samouprave i regionalne uprave više angažiraju u donošenje odluka, da participiraju, barem budu konzultirani i zatim oni su ti koji mogu na terenu najviše ljudi mobilizirati za europski projekt. Svi mi moramo poslati bolje o tome kad objašnjavamo koja su rješenja kroz Europsku uniju moguća koja nisu. Ali moramo biti i bolji u tome da različite brige i kritike ovdje prihvatimo, saslušamo i zatim ih pretočimo u nove konstruktivne ideje i prijedloge za rješenje. Mislim da je to odgovornost koja ide preko svih razina. Europa građana, Europa budućnosti, to je jedna od pet prioriteta za odbor regija za vrijeme 2015. do 2020. I na taj način, kroz naše stalne dijaloge s građanima, želimo pridonijeti tome da se obnovi njihova veza sa Europskom unijom, njihova vizija i njihova vjera u Europsku uniju. I na taj način želimo i na lokalnoj regiji omogućiti građanima da budu bolje povezani i upućeni u rad europskih institucija. Mogu samo se složiti sa tonom izvješćem da nam treba jača i snažnija europska javnost koja, u kojoj će zapravo bolje uspijevati evropska demokracija i demokratičnost. Nadalje naglašavam da evropska demokracija zahtjeva i evropski identitet, više evropskog obrazovanja i jedan e, participativni okvir, a manje nacionalni. Naravno, problem s kojim se tu suočavamo jest da se svi elementi moraju istovremeno razvijati, ali ne moraju nužno jedni druge uvjetovati. Što bi tu pomoglo, po mom mišljenju, odlučno i brzo djelovanje politički odgovornih. U svakom slučaju su lokalne i regionalne razine sa njenim često sraštenim, izraštenim i zrelim strukturama a nekad kad možda i nekim nedostacima u kapacitetu, ali uvijek su bliže građanima i kroz to ima i više mogućnosti. I osim toga podsjećam da i lokalne odluke u malim sredinama uvijek moraju imati evropski karakter. Mi se moramo koncentrirati na one stvari koje su bitne u svakodnevnom životu građana. Kohezija, kohezijska politika i kohezijski fondovi sa svojim konkretnim projektima za borbu protiv nezaposlenih, otvaranje radnih mjesta, inkorporiranje mladih i svi ostalih, sve je važnije u jednom sve kaotičnijem svijetu. U tom kontekstu bih spomenula nekoliko aktivnosti koje je odbor regija na tom području poduzeo. Jučer je primjerice u odboru regija predsjednik Lamberts u nasučnosti predsjednika Tahalija na plenarnom e, održao govor o stanju u našem lokalnoj upravi i onda su svi naglasili naravno koliko je važna uska i uska i bliska suradnja između svih europskih institucija. Jer ako želimo ovdje uvjeriti ljude i pridobiti ljude, onda moramo raditi skupa. U tom smislu je odbor regija pozvao na refleksiju o Europi i pozvao je na ponovno izgrađivanje povjerenja u Europsku uniju što se najbolje može upravo na terenu početi lokalnim sredinama kao što je to rekao i predsjednik eh, Tusk. I mi znamo da samo kroz sudjelovanje svih onih koji su odgovorni na terenu možemo nešto postići. Jer vidite, to ide kroz sve probleme koje nas muče, recimo od integracije izbjeglica do borbe za pravičniju Europe i do borbe protiv klimatskih posljedica klimatskih promjena. Mi imamo više od 170 članova odbora regija koji su do sad proveli svoje dijaloge u svojim sredinama sa građanima i svoje ankete. Više od 40 tisuća je osobno ili virtualno sudjelovalo. Više od 28 tisuća ljudi je do sada odgovorilo na jedan online e, upitnik i dalo nam svoje preko različitih aplikacija i koje kako dostavilo svoje mišljenje o budućnosti Europi. Iz toga sada moramo to evaluirati i napraviti prijedloge, kako je rekao predsjednik Lamberts jučer, i vidjeti kako ćemo dati iz toga izvući ideje i prijedloge za budućnost Europe. Ali ne samo zato da ojačamo reprezentativnu demokraciju, i nego kao da ju dopunimo zapravo našu demokraciju koju imamo. Kako bismo povjerenje građana ponovno zadobili, moramo međutim i osigurati da oni koji sudjeluju u takvom dijalogu dobiju povratnu informaciju da vide šta se dogodilo od njihovih ideja i njihovih prijedloga. U toj situaciji ćemo se objediniti i složiti, surađivati mi iz odbora regija sa svim civilnim organizacijama koje napokon građane saslušavaju i često služe kao glasnogovornici građana naših. A na taj način ćemo sigurno istestirati kako će se onda i s drugim na taj način ćemo donijeti rezultate i ideje koje će vama, dragi kolege, biti korisne. Stoga se nadam jednom dobroj razmjeni naših tih iskustava, spoznaja i podataka idućih mjeseci. Ključne riječi su tu dijalog, blizina, povjerenje. A dijalog stvara blizinu i povjerenje. Vidite, ljudi vrlo često imaju povjerenje u one svoje lokalne predstavnike i zbog toga s njima mogu stupiti u dijalog. Ali Europa mora posvuda dokazati da je bliska ljudima da je blizu ljudima. Teritorijalni aspekti Evropske unije uvijek se moraju uzeti u obzir i konkretno djelovati na terenu. U okviru bilo kakvog europskog projekta, programa za razmjenu bilo kakvog susreta, uvijek je najjači argument to upravo za Ujedinjenu Europu. Ta Europa mora biti demokratska, demokratična, i mora stajati za sve naše temeljne i zajedničke vrijednosti. Svi predstavnici moraju s puno povjerenja surađivati i predvoditi naše građane. I, jer jedino tako ćemo zapravo povratiti povjerenje građana, ali i ojačati njihovu vjeru u Europsku uniju, u europsku budućnost. Hvala puno. Prije nego što krenemo na to da razvijemo diskusiju sa parlamentarcima, ostalim, mi smo pozvali još jednog stručnjaka, Joakina Almuniju, koji će nam dati još jedan pogled jednog stručnjaka na sve ovo i na budućnost Europe. E, hvala lijepa, hvala na pozivu na ovaj jako zanimljiv sastanak koji je zanimljiv svim evropljanima, ne samo nama koji smo ovdje mm, koji slušamo ove ideje koje se danas tu predstavljaju. E, ja ću vam samo reći kako ja vidim raspravu o budućnosti Europe. Predvidjeti budućnost je jednostavno nemoguće a u ovakva vremena to je još i više nemoguće, ali moramo, budući da imamo izazove pred sobom, moramo objasniti sami sebi što mi želimo za našu budućnost i za budućnost naše djece kao europljana. Mnoge važne stvari su pred nama i mi se moramo nositi s tim izazovima. Europski projekt ima probleme, ne sjećam se u bližoj prošlosti ovako teških rasprava vezano za samu srž evropskog projekta kao što su ove koje imamo sada u mnogim našim državama članicama i ono što će se raspravljati tijekom izborne kampanje za ovaj parlament u svibnju. Na nacionalnoj razini u mnogim državama članicama imamo probleme u demokraciji ne samo zato što smo članovi Europske unije, već kao nacionalne demokracije imamo probleme za koje smo prije za koje smo mislili da su već riješeni čak i u mlađim demokracijama kao što je moja država. Naravno imamo ozbiljna previranja u međunarodnom poretku. Naši građani žive u ovim vremenima s mnogo nesigurnosti, imaju ozbiljne zabrinutosti i u mnogim od naših europskih država imamo sve veću polarizaciju društva i političke rasprave. I ta dva pola rasprave obično podijele i naše građane na one koji se boje budućnosti i s druge strane na one koji se bore koji, se boje rizika da se vrate u prošlost. Europa je kao projekt na strani onih koji se ne žele vratiti u, u prošlost i koji žele sigurniju budućnost. Građani traže zaštitu, a najbolji način da zaštitimo svoje građane kao odgovorno tijelo u Europi, kao političari i predvodnici, je da pokušamo naći bolju zaštitu i izgraditi bolju budućnost, da se ne vraćamo u prošlost. A kako razgovarati o tome? Pa sve više ima javnog prostora na europskoj razini. Netko je spomenuo u jednoj od intervencija na ovom sastanku da ne postoji europski demos, ja se slažem s time, još nismo došli do toga, ali očito je pogotovo tijekom financijske krize i drugih kriza koje su slijedile sve do sada, da sve više sudjelujemo na europskim raspravama koje imaju zajedničke faktore u svim našim državama članicama u Europskoj uniji. A tko sudjeluje u tim raspravama? Parlamenti, ne samo Europski parlament naravno, već također i nacionalni parlamenti i zbog toga se ovakvi sastanci održavaju. Političke stranke i to sada, za sada više na nacionalnoj razini nego na europskoj. Dakle, parlamenti a političke stranke nisu dovoljno jake da budu na istoj razini kao ove institucionalne rasprave koje se odvijaju ovdje već mnogo godina. I naravno sve više civilno društvo i razne druge mreže. A ovo čini težime e, da se preuzme vodstvo nego što je to bilo prije 20 i 25 godina. Dakle, za snažnu i dobru budućnost nam trebaju snažni vođe i vođe koji su spremni na dijalog i koji imaju otvorene svjetonazore. Dakle, to je jedna početna točka. A koja su dva glavna poglavlja ovih rasprava naše budućnosti kao Europljana? S jedne strane to su institucionalni aspekti ove budućnosti, a mogu vam u nekoliko minuta predočiti svoje zamisli o raspravi i o institucionalnim reformama koje su potrebne ovdje u EU. Pročitao sam izvješća koje je usvojio ovaj parlament po tim pitanjima i osvrnut ću se na izvješće koje će kasnije predstaviti moj dobar prijatelj Ramon Hauregin. Ne vjerujem da institucijske promjene da su one sada još toliko hitne. Dakle, time bi se trebao jednog dana izmijeniti, izmijeniti osnivački ugovori. Ali ja još uvijek imam na umu iz 2005. ovaj, ovu propast e, institucionalnog ugovora i još uvijek imam na umu propast ugovora iz Nice. Dakle, govorim tu o 2004. godini i onome što se dogodilo. Dakle, što možemo promijeniti s institucionalne točke gledišta u, unutar margina trenutnih ugovora? Ja se zalažem da koristimo pasarelu koja nije korištena od e, Lisabonskog ugovora, da se to stavi u naše glavne pravne tekstove. Zalažem se za bolje pravne suradnje. Mislim da nam treba više suradnje. I ne trebamo odgađati taj napredak dok se ne postigne jednoglasje na europskoj razini. Europsko vijeće koje se smatra institucijom u ugovoru iz Lisabona, slažem se da ono ima previše moći, previše odgovornosti. Mislim da u tom smislu nije nađena dobra ravnoteža. Prepoznajem da postoji potreba da se postignu ključni strateški sporazumi i ključne strateške orijentacije s našim vođama i šefovima vlada i država, ali oni ne smiju biti oni koji govore kada i tko donosi odluke i da oni provode zakonodavstvo i, to je previše. I ako se odluke ne mogu donijeti kvalificiranom većinom, ako je potrebno jednoglasje, to kao posljedicu ima kašnjenje donošenja odluka. Dakle, u našem institucionalnom okviru potrebno je više glasanja kvalificiranom većinom, uključujući pitanja vezana za tržište i poreze. I potrebno je ojačati dijalog između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Kao što su rekli i drugi prethodni govornici, slažem se s tim idejama što učiniti s ovim institucionalnim promjenama? Pa, mogu vam dati svojih pet političkih točaka za koje je potrebno odlučiti kako bi se izgradila bolja budućnost za Europu od sada. Dakle, da se to ne odgađa. Prvo, kompletirati ekonomsku monetarnu uniju, neću ići u detalje, planovi su dobro poznati i hodogrami, o tom se mnogo razgovaralo i ovdje i u državama članicama. Potrebna nam je prilagodba u upravljanju ekonomske monetarne unije, e, osoba ministra financija za eurozone je mislim potrebna. Treba razmisliti o dobrim odnosima onih koji su unutra i koji su vani kada Britanci izađu iz Europske unije. Oni koji su izvan bit će u manjini, ali moraju biti svjesni da članovi eurozone nemaju ista prava i to Time se ne može pretpostaviti da euro više neće biti valuta Europske unije. To znači da ne silimo one koji nisu spremni pridružiti se euru da se pridruže sljedeći tjedan. Parlament Europske ekonomske monetarne unije nije različit od ovoga. Potpunosti se slažem s onima koji misle da Europski parlament mora naći način da tretira pitanja eurozone, europodručja bez toga da se te dvije institucije dijele u dvije i moramo više paziti na to, a parlament ima apsolutno pravo na to da zahtjeva stručnost vezano za rasprave o europskom semestru, jer tu se ne govori samo o bankarskoj uniji, što je jako važno, ne govori se samo o fiskalnom kapacitetu europodručja, već tu se radi o rastu, o konvergenciji, o konkurenciji, inovacijama, radnim mjestima, dobrom funkcioniranju našeg jedinstvenog tržišta, a sve te stvari zahtijevaju e, jako važne rasprave, ne samo na razini vijeća, to jest između komisije vijeća i na nacionalnoj razini između nacionalnih vlada i povjerenika iz komisije, već također Europski parlament mora biti u to uključen zajedno s nacionalnim parlamentima u tome da se prati implementacija preporuka europskog semestra i da se zahtjeva odgovornost od onih vlada i nacionalnih parlamenata koji ne provode te preporuke koje služe zajedničkom dobru za sve europljane, a ne samo one koji imaju direktnu korist od toga. Naravno, moramo razgovarati o europskoj imigracijskoj politici koja ne postoji, a to ide zajedno s terorizmom, to je najvažnije pitanje koje brine naše građane. Postigli smo određeni napredak u tome u borbi protiv terorizma, ali gotovo nikakav napredak u tome da se definira europska imigracijska politika. Naši građani čekaju na to da Europska unija preuzme vodeću ulogu i da se krene baviti s najvažnijim izazovima kojima se suočava naše društvo, uključujući i rizike za sigurnost i rizike za našu demokraciju. To su jako važni zadaci, potrebno je tu mnogo političke snage i političke volje ali političko vodstvo znači ovdje u ovom parlamentu i nacionalnim parlamentima kad govorimo o europskim strategijama i izazovima, to znači velike većine, vodstvo bez unilateralno nametnutih e, ideala, više demokracije na svim razinama. Demokracija je sada izazov na više razina za sve nas, ne samo navodni demokratski deficit tu ili loše funkcioniranje demokracije tamo. Demokracija je zajednički problem za sve naše razine političkih aktivnosti. A to znači da moramo ponovno zadobiti povjerenje naših građana u naše institucije i nacionalne i evropske, a to povjerenje je dosta pretrpilo zadnjih godina, sad se malo poboljšava u nekim državama, jer recesija je završila i imamo nove pozitivne perspektive o rastu i gospodarstva, ali povjerenje je ključno za Europu bez povjerenja naših građana ne možemo imati europsku budućnost. Hvala. Hvala lijepa Joaquin. Dobila sam samo deset zahtjeva za riječ. Zanima me da li bi se još netko drugi želio javiti jer onda moramo ponovno raspodijeliti vrijeme. Dakle, imate još pet minuta ako se želite javiti za riječ. Počela bi sa Litvom i pozvala gospodina Mindaugasa Pujdokasa iz Vilniusa da preuzme riječ. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, kolege, Litva želi da europski projekt bude uspješan i dugotrajan. 64% naših građana podržava Europsku uniju. Ali kad sam radio kao stručnja komisije 2014. jasno sam naveo probleme s kojima će se suočiti Europska unija, a Brexit je bio samo jedan od mnogih koji su bili poziv na buđenje u Europskoj uniji. Moramo razmisliti o zaštiti naših vanjskih granica, a to je pitanje koje nas dijeli. Želimo da europski projekt bude dugotrajan i uspješan. A ako mi to želimo, moramo imati na umu jednu istinu koju je gospodin Tonhen, britanski povjesničar, rekao a glasi da se različite političke snage i previranja pojave onog trenutka kad nešto pođe po zlu. Sada nam je glavna prijetnja dezintegracija, raspadanje. Na Europu treba gledati kao na uniju jednakih ravnopravnih država članica koje su ujedinjene određenim eh, vrijednostima i načelima. Naša država, na primjer, ne želi imati transnacionalne liste za, popis, za izbore. Jer mm, do, time ne bi došao do izražaja naš utjecaj na europskim izborima. Što se tiče fiskalnih pitanja i pitanja vanjske politike subsidijarnosti je jako važna. Što se tiče širenja glasanja kvalificiranom većinom možemo vidjeti da u svojem govoru o stanju Unije eh, predsjednik komisije gospodin Juncker je predložio da bi se kvalificirana većina trebala primjenjivati za područje oporezivanja i druga područja sa određenim iznimkama. Pa o tome treba razgovarati jer to vodi ka federalizmu i time se manje države članice lišava mogućnosti da ih se čuje. Ali nakon što sam, kao što sam rekao, 64% naših građana podržava Europsku uniju, međutim mnoga istraživanja pokazuju da ljudi smatraju da njihov glas e, u Europskoj uniji se ne čuje. I moramo provesti analizu prijedloga istočnih i istočnih, zemalja istočne i središnje Europe, te države kažu da im često države zapadne Europe nešto nameću, a građani istočne i središnje Europe ne žele da se na njih gleda kao na građane drugog reda. I ja mislim da bi svaka država članica trebala imati svoj glas kako bi Europska unija mogla donijeti svoje odluke, one bi morale biti što demokratičnije i fokusirati se više na probleme u društvu. Dragi kolege, zaista želim Austriji, Italiji, Mađarskoj i Slovačkoj da se njihovi glasovi čuju isto kao i drugim državama. Trebaju nam održiva rješenja za budućnost Europske unije, a samo to će nas učiniti jakima. Hvala. Hvala lijepa. Iz Europskog parlamenta, gospodin Gospođo predsjedateljice, kolegice i kolege, drago mi je što sudjelujemo u ovoj raspravi jer budućnost Europe možemo jedino postići zajedno. Europski parlament to ne može učiniti sam, a ne može to ni, niti jedan pojedinačni nacionalni parlament. To je zajednički rad i mislim da su svi govornici to jasno i rekli. Tražio sam da se javim za riječ sada jer e, u četiri se glasa o mojem izvješću pa se moram sada javiti. Kao što je gospodin Jaje rekao, malo smo izgubili iz vida zašto zapravo želimo Europsku uniju i zašto se trebamo boriti za nju. Sada imamo neku vrstu hladnog rata. Branimo načela slobode i mira, to smo donekle izgubili iz vida. Dakle, kakve izazove imamo pred sobom, na primjer što se tiče Kine, ona nije tržišna ekonomija. Tamo se to drugčije radi, to je državna ekonomija i to je potpuno različita država i nijedna europska država se ne može nositi s ime sama. Možemo samo učiniti to zajedno kao Europska unija. Zatim tu je pitanje umjetne inteligencije Znamo da kinezi milijarde ulažu u to isto kao i amerikanci kako bi osigurali da imaju nove tehnologije za budućnost. A kako bismo mi konkurirali njima moramo raditi zajedno. Možda smo ponešto izgubili na polju velikih internetskih eh, divova koji su svi locirani tamo. Zatim nešto o demokraciji, Lisabonski ugovor je govori točno ono što mi želimo. U Lisabonskom ugovoru govorimo o parlamentarnoj demokraciji. Kao parlamentarna demokracija mi imamo izbore sljedeće godine, imamo već 40 godina transnacionalno glasanje i to je jedinstvena pojava u svijetu. Znamo da je to teško. Bojim se da nikad nećemo imati pravu parlamentarnu demokraciju ako ne budemo u mogućnosti osigurati sudjelovanje svih. I to znači da nam trebaju jače europske političke stranke koje postoje na papiru, ali ne i u stvarnosti i mislim da ovaj postupak sa špicen kandidatima, mislim da je to dobar postupak, jer prvi put imamo fokus na određene osobe, koje, dakle prekogranične kandidate koji se obraćaju medijima i slično i to osigurava zaista konkurentnu demokraciju. A to je, to je ono što nam treba u budućnosti, više takvih stvari. Kao što sam rekao, e, Europu možemo graditi samo zajedno. A to znači da treba uključiti nacionalne parlamente. Govorili smo o procesu zelenog kartona. To je sljedeći korak sa žutog na zeleni karton. Ja sam bio član odbora regija pet godina, predstavio svoju regiju iz Njemačke, znam kako je važna lokalna i regionalna regija. Gospođa Duden je to spomenula. Dijalog s građanima treba biti jedan stalni instrument moramo razmišljati kako iskoristiti to ne samo za izbore, već imati stalni dijalog s građanima na lokalnoj i regionalnoj razini. I predsjedniče Džahir, e, vrlo mi se svidio vaš govor. Europa je još uvijek najbolje mjesto za život na svijetu i to moramo zapamtiti i ne smijemo dozvoliti da se ovaj projekt raspadne. Moramo osigurati da on ostane jak a to se može učiniti jedino uz pomoć kolega iz nacionalnog parlamenta. Hvala. Ispričavam se, imamo još jednu kolegu ili kolegicu koji mora prisustovati glasovanju. E, izvolite. E, hvala lijepa predsjedateljice. Samo ću dodati nekoliko e, važnih napomena. U svibnju smo zaprimili izvješće Europskog pravobranitelja koji jako kritizira rad u vijećima vlada i naglašava kako nema transparentnosti, kako oni ne djeluju na europski način. Zato e, nacionalni parlamentarci e, moraju slijediti ono što njihova vlada i pratiti ono što njihove vlade rade. A sada u ovom odboru e, na u imamo izvrsno izvješće Julinus eh, je jedan od eh, izvjestitelja eh, kao odgovor na kritiku pravobranitelja i zato vam kažem ove godine a, savjetujte vlastite vlade, morate im reći da moraju promijeniti način postupanja, a ne da se ponašaju kao da su među vladino tijelo bez transparentnosti, bez parlamentarne participacije niti participacije građana. Dakle, vi ste e, zastupnici u Europskom parlamentu i vaša je zadaća pratiti što vaše vlade rade i kako se njihova, e, njihovo postupanje odražava na vas. Na neki način e, oni su odgovorni za vlastite odluke. Ovako kako je i Lajnosovo izvješće pokazalo, mogu za sve okriviti Brisel. Dakle, sve ono što im se ne sviđa mogu reći, proglasiti krivicom Brisela. I ništa se neće promijeniti dok oni ne počnu shvaćati naš rad na europskoj razini ozbiljno i to na transparentan način. Tada imamo dobru priliku. To se može učiniti u okviru postojećih ugovora. E, gospođa pravobraniteljica je upravo e, se pozivala na Lisabonski ugovor i rekla da moramo promijeniti način ponašanja i kulturu. Ali može se e, vrlo lako prijeći na drugi način rada u kojemu ste i vi e, sastavni dio. Umjesto da samo se oslanjamo na te žute i zelene kartone ili nikakve kartone. Evo, e, potičem vas e, od srca da, da na taj pristup. Evo, izvješće pravobraniteljice, možete ga naći na web stranici. I nacrt odbora AFKO je od 31. E, srpnja e, a broj je 2096. E, zaista preporučam svima da pročitaju ova dva izvješća kako biste dobili najbolje instrumente da prisilite svoje vlade na djelovanje na jedan pouzdan način. Time ćete najviše pomoći našim građanima u razumijevanju svoje uloge u demokratskom preuzimanju odgovornosti, a ne da, da stavimo sa strane i kažemo to je preopasno i to je predaleko. Hvala vam, gospođo e, predsjedateljice. Da, mislim da e, se mnogi žele osvrnuti na vas, ali moramo ipak dati riječ e, gospodinu Ramonu koji će nam predati svoje izvješće. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Hvala Najprije vam zahvaljujem na ovoj prilici e, da vam se obratim tijekom ove e, rasprave. E, detaljno smo razmotrili ovo pitanje i imali jako dobru razmjenu mišljenja o budućnosti Europe. Naravno, poželjno je baviti se ovime i zahvaljujem predsjedništvu Austriji koja sada predsjedava i predstavnicima drugih e, stranih ministarstava i agencija, e, Europskom socijalnom odboru, e, koji su također dali dobre doprinose. Međutim, ja bih htio našim nacionalnim parlamentarcima nešto drugo poručiti. A to je, zašto uopće razgovaramo o budućnosti Europe? Zato što je budućnost Europe upitna to je bila prva izjava koju moramo, nažalost, e, ustvrditi. Dakle, vratimo se na ono što je e, predsjednik Juncker rekao. On je rekao da, se, da dolazimo u egzistencijalnu krizu i da smo na samom rubu e, propasti glede upravljanja Europe, Brexita, monetarne krize i e, okoliša i susjedstva, Europska unija je suočena s vrlo teškim razdobljem. Dakle, pitanje je kako ćemo izgraditi budućnost nakon te krize. Ali, iznad svega toga, već e, se e, jako raširio osjećaj da Europa kakvu mi poznajemo funkcionira na jedan kabast, e, staromodan način, da naprosto nije e, ažurna i ne može se nositi s brzinom izmjene događaja e, u svijetu. Dakle, imamo i neke institucionalne prepreke koje vidimo i u vanjskoj politici, u ekonomskoj konvergenciji, u eurozoni i područjima izvan eurozone sve to je e, jedna e, rasprava koju trebamo. S druge strane, e, svjedoci smo jednih unutarnje napetosti o kojoj su govorili države članice i u Europskoj uniji. Znači imamo taj ekonomski rasip između sjevera i juga, istoka i zapada. To je sve dio rasprave o budućnosti Europe, štovani zastupnici. E, i što će se dogoditi nakon Brexita. Morat ćemo izgraditi neku vrstu e, povlaštenog odnosa sa Ujedinom kraljevinom. E, I sve nas to prisiljava da revidiramo naše aranžmane s drugim trećim zemljama, sa ostalim trećim zemljama naime. Parlament zaista mora biti uključen u ovu raspravu. A to je povezano sa sve većim brojem izazova koji, e, koje nećemo moći razriješiti ukoliko ne budemo radili zajedno. Svi ministri i premijeri koji su došli u Europski parlament e, da bi nam saopćili svoje e, viđenje budućnosti Europe, o tome su govorili. Mi smo premali da bismo se razdvajali. Predsjednik Juncker je upravo inzistirao na toj ideji mi oklju, okupljamo trgovinske politike kao što je Leinen spomenuo, Zatim govorimo o našim ugovorima s Kinom i drugim zemljama u svijetu. E, stalno govorimo o poreznim prijevarama, borbi protiv njih, borbi protiv izbjegavanja poreza, poreznih utaja i tako dalje. Za sve to potrebna je jedna snažna Europa. Pogledajte našu valutu i našu e, središnju e, ekonomiju, te način na koji branimo naše demokratske vrijednosti nova e, demokracija, e, mrežna demokracija e, se razvija. Kako se možemo obraniti kao jedno tijelo koje promiče temeljne vrijednosti ukoliko ne budemo radili zajedno i ukoliko se ne ujedinimo u borbi s ovim kaosom na internetu, milijuni europljanja čekaju e, reakciju Europske unije putem socijalne politike na njihove potrebe. Moramo također e, se baviti migracijom, koja je vrlo hitno pitanje. Zatim moramo to e, pitanje razriješiti za sljedeća desetljeća. I sada tu mogu dalje nabrajati. Kako možemo ponovno promisliti o Europskoj uniji? Ne moramo otkrivati toplu vodu kako smo i čuli na odboru regija. Ne moramo sada stvarati nešto potpuno novo, ali moramo pojednostaviti Uniju kako bismo se mogli nositi sa svim ovim izazovima. U zaključku, e, nadam se da e, nećete misliti kako sam provokativan, ali želio bih potaknuti raspravu. Postoji jedna zajednička ideja, mislim da je nizozemski premijer to spomenuo, znači kako činiti manje, e, više uz manje. Dakle, ja vam samo pitam, je li to uopće moguće? Možemo li više postići s manjim razinom financiranja? O toj se ideji e, raspravlja e, u svjetlu Brexita, e, odlaska Ujedinjene kraljevine, povlačenja iz Europske unije, e, kako ćemo ispuniti tu, tu prazninu. Ali želimo biti u stanju e, izvesti više zadaća i završiti više aktivnosti. Kad govorimo o obrani, da li govorimo o ratovanju, da li želimo politike koje idu u prilog umjetnoj inteligenciji, digitalnim politikama. Hoćemo li to sve moći izvesti s manjim financijskim e, sredstvima? Mislim da ne možemo. Možemo li više učiniti ako e, ograničimo djelovanje e, Europskog parlamenta? Mislim da ne možemo. Možemo li više učiniti ukoliko kažemo da su nacionalne države, a ne Europska unija središte europske strukture. ja nekako e, se osjećam jednim baskicem, španjolcem i europljaninom podjednako. I naravno e, imam pripadnosti svom rodnom mjestu. Dakle, ne mora biti jedno umjesto drugoga e, u smislu identiteta. Nacionalne države nisu jedini oblik demokracije. To čak može biti opasno za parlament Europske unije zato što njihove zastupnike biraju milijuni europskih građana. Ne možemo reći da je Europska unija jedna e, zamišljena zajednica. Ne, ona je zajednica građana. A to je i vrlo bitna ideja koju moramo imati na umu dok govorimo o budućnosti Europe. Evo, i to odražava duh ovoga izvješća. Naravno da želimo surađivati s nacionalnim parlamentima. Mnogo ideja koje su ovdje snešene vrlo su važne. Potrebna je mnogo snažnija uključenost e, Europske unije i u nacionalnim e, parlamentima, odnosno njihova međusobna komunikacija, naravno. Ali, ako se parlament Europske unije e, izgura iz nekih područja oblikovanja politika, ostavljajući komisiju i vijeće da rade kako oni misle da je najbolje, jer se nas smatra samo kao konzultantima, to će imati e, teške posljedice. Kao što je gospodin Ramon već e, e, gospodin Ramon je već rekao, jako je važno da imamo tu dvostruku liniju razmjene. Dakle, rekli ste kako se ne poštuje europsko pravo u mnogim državama postoji veliki dio zakonodavstva Europske unije koje države članice e, moraju provoditi. Neki su mi e, poslovni predstavnici rekli da e, zamjena medicinskog osoblja ne funkcionira u praksi jer mnoge države članice stavljaju prepreke tom cilju. Dakle, oglušivanje o europsko e, zakonodavstvo diljem Unije oslabljuje Europsku uniju. Štovani zastupnici, iznimno je važno da vi dadete svoja mišljenja i svoj doprinos. E, većina e, nas u ovom domu smatra ovo što ja govorim stavom koji je u prilog, ide u prilog Europskoj uniji. Ja naravno ne želim biti e, ekstreman, ali i podržavam nacionalne e, parlamente. Ali mi smo zastupnici e, u Europskom parlamentu i želimo da Europa bude snažnija, a ne da se postiže manje. Želimo moći postići više i promicati naše vrijednosti jer je to ono što od nas zahtjeva budućnost Europe. Kolege, na temelju zahtjeva koje sam sada zaprimila, svatko od vas će dobiti pet minuta. Međutim, ukoliko e, se javi još e, osoba za riječ, morat ćemo smanjiti e, vaše vrijeme izlaganja. Sada predstavnik Doma Lordova Roger Little. Eh, hvala vam lijepa. Eh, nekako me je pomalo sram biti ovdje, budući da eh, se Brexit približava. Ja sam ogorčen odlukom koje moja zemlja donijela na tom referendumu. Ali želim vam danas poručiti sljedeće. Nismo na kraju ove priče. Od 2016 svi priznaju da je e, odlazak iz Europske unije daleko složeniji nego što su oni ikada mislili. Kao drugo, priznaju sada da ne možete e, imati i jare i pare. Morate pretrpjeti značajne gubitke kako na području utjecaja, tako i na području ekonomije, nakon odlaska iz Europske unije. Što će se dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana? Nemam pojma. E, deseci različitih mišljenja e, su prisutni, međutim, bila bi tragedija kada bi e, se mislilo da je jedini izbor onaj između pogodbe koju će sklopiti premijerka May u Briselu i nikakve pogodbe. Naime, postoji e, cijeli jedan niz opcija e, kojim se može riješiti politička kriza u e, Ujedinjenoj kraljevini. A jednako tako postoji i šansa da se zaustavi Brexit. To je dakle moje osobno stajalište i moje gledište. Ali mislim da smo u Ujedinjenoj kraljevini suočeni sa e, najnapetijim parlamentarnim e, razdobljem ikada. kada e, vlada jedna ozračje velike krize koje se nadvilo nad nas i doista ako mene pitate sve je moguće, sve se može dogoditi. Ukoliko dođe do Brexita, što mislim o pitanjima o kojima raspravljamo danas? Kao prvo, Mislim da svaki britanski državljanin treba uvidjeti da je europski uspjeh važan za britanski uspjeh izvan Europske unije. Upravo zato što imamo toliko toga zajedničkoga i suočeni smo sa čitavim nizom istih izazova, a naše vrijednosti i naše interesi su uvelike, se uvelike poklapaju. I zato Želimo da sama Europa bude uspješna. A što se mene osobno tiče, mislim da je to, eh, da to svakako stoji u mom domu i u mojoj stranci, laborističkoj stranci. Sljedeći, a to je ako se Brexit dogodi, želimo eh, ostati što bliži Europskoj uniji u svim eh, aspektima naših poslova. A to znači zadržati najdublju, najsnažniju moguću e, vezu s Europskom unijom u smislu dijaloga u forumima poput ovog današnjeg. Naš odbor e, se jako zalaže za e, to da ostanemo dio europske debate kako god se događaj odvili u ožujku. Jedan od paradoksa vezanih za referendum o Brexitu jest sljedeći. Danas po prvi puta u Britaniji postoji biračko tijelo koje je naklonjeno Europi. To su ljudi koji e, su strastveni zagovornici Europe. To su uglavnom mladi ljudi. Mladi ljudi to doživljavaju kao pitanje identiteta koji žele, oni žele biti europljani i smatraju da starije da su starije generacije glasovale na, referendum, na referendumu upravo na način koji ograničava i oslabljuje njihove mogućnosti e, za u budućnosti. Mislim da moramo i dalje e, širiti ovu raspravu o tome što Ujedinjena kraljevina i Europska unija mogu zajedno učiniti u e, suočavanju s izazovima našeg doba. Ne samo u onima u području sigurnosti, e, nesigurnosti uopće političke scene e, s ulogama SAD-a, Putina i tako dalje, nego i u smislu ekonomskih izazova, u smislu klimatskih promjena e, koje na sve nas stupakom djeluju. Isto tako vezano za migracije i reformu kapitalizma kako bi on postao održiv i omogućio pravično sudjelovanje svima u našem društvu. To su sve e, uobičajena pitanja s kojima se kao europljani susrećemo i ja mislim da ćemo nakon ožujka iduće godine i dalje imati sve te izazove pred sobom i da ćemo ostati članica Europske unije. Hvala vam lijepo što ste se držali... E, Hvala što ste se držali ovih pet minuta roka i nadam se da to stvarno nije zadnji put da se vidimo. I mi naravno poštujemo vaše odluke, vaše države ali žalimo, iskreno žalimo. I ovaj odbor zapravo to je ona zapravo i tragedija ako hoćemo tog Brexita da je mi de facto trebamo postići dogovor kako ćete vi otići, a niko to ne želi. A sada bih eh, gospođu Maletić molila koja je članica odbora Ekona da nam da svoje mišljenje o budućnosti. Hvala lijepo. Ja bih pozdravila sve naše kolege iz nacionalnih parlamenta. Mislim da je jako, jako važno što zajedno ovdje raspravljamo o budućnosti Evropske unije, jer vi ste upravo oni koji mogu osigurati implementaciju i provedbu u praksi svih naših politika zajedničkih u odboru Ekon odlučili smo više se držati ekonomske politike i zbog toga smo i prihvatili ovu priliku kako bi istaknuli važnost dovršenja onih procesa koji su počeli već prije puno godina Dakle, proces dovršenja bankarske unije kao i potreba za osiguranjem otvorenosti i ravnopravnog tretmana iste svih zemalja koje sudjeluju u Europskoj uniji u e, bankovnoj uniji. Zatim dovršenje kapitalne unije jer duboko integrirani kapitalna tržišta su se zapravo nadopunjuju i potrebna su za dovršenje bankarske unije. Zatim povećanje gospodarske konvergencije i jačanje otpornosti na buduće šokove. Treća stvar je proces produbljivanja i dovršenja Europske monetarne unije kako bi se očuvala stabilnost naše jedinstvene valute i povećala konvergentnost fiskalnih i politika i politika tržišta rata među zemljama članicama, te poduzimanje daljnjih koraka u razvoju europskih stabilizacijskih mm, mehanizama kao i napokon dovršenje etabliranja Europskog fonda za sanaciju i stabilizaciju banaka. A kad govorimo o tome, mi znamo da zemlje članice još uvijek raspravljaju, ne mogu se zapravo dogovoriti o etabliranju jednog EDISA, zapravo Europskog mehanizma za osiguranje bankarskih uloga i uopće cijelog sustava. I mislim da je to upravo ono gdje biste vi trebali kao predstavnici nacionalnih parlamenta preuzeti jednu vodeću ulogu i djelovati u svojim zemljama kako bi se zapravo dovršila bankovna unija. Bolji pristup e, tržištu kapitala bio bi od velike pomoći posebno novim, novonastalim poduzećima kao i malim i srednjim poduzećima. A tradicionalna mala i srednja poduzeća, kao što svi znamo, ovise o bankovnim kreditima i vrlo je bitno uvesti nove kriterije i nove planove garancija i nove koji bi povećali kapacitete i pojačali kapacitete bankarskih sektora da mogu ulagati u rizične projekte i u rizična mala i srednja poduzeća koja su inovativna pa i rizična. Mi pokušavamo naravno ubrzati i odobravanje pojedinačnih, dakle individualnih e, izvješća za, po zemljama, a to je nešto što radimo i s vama u suradnji, s vama nacionalnim parlamentima, kako bi, i kako bi poboljšali ciklusa europskog semestra. Mislim da što više budu nacionalni parlamenti raspravljali o specifičnim preporukama i nacionalnim posebnim izvješćima za zemlje, mislim da bi to popravilo općenito odgovornost koja se snosi u tim zemljama i popravilo naravno i izvješća specifično po zemljama i preporuke koje se daju, a kroz to i kompletne procese u Europskoj uniji. Mi znamo da investicija, odgovorna fiskalna politika i inovacija strukturnih reformi, da su to zapravo tri stupa jednog održivog razvoja. Zbog toga mi podržavamo i buduće investiranje u europske programe. Mislimo da je više na dobro došlo. Mislimo da je to zapravo nastavak epsi i osigurat će investicije u visini od 308 milijardi eura. Trebalo bi biti više usmjereno u riskantne privatne projekte, i inovaciju i zapravo dogradnju i jačanje onih novonastalih poduzeća. Moram naravno tu spomenuti program za potporu reformi kao jedan treći stup u tom trokutu. To je program koji je bio pilot projekt gledano sa sadašnje, sadašnje perspektive, a broj zahtjeva koji je došao za podrškom i potporom koji je došao iz eh, zemalja članica je premašio predviđeni proračun. Znači dodatno uz investicije trebamo naravno i uz odgovornu fiskalnu politiku trebamo i provedbu strukturnih reformi. Stoga mislim da je od ključne važnosti da podržimo i damo potporu novom tom programu potpore unutar u okviru novog VFO-a a trebao bi biti usko vezan za europski semestar kao implementaciju specifičnih preporuka za zemlje u zemljama članicama. A zadnja stvar, to koja je također vrlo važna u ovom mišljenju, jest stvaranje jedinstvenog PDV područja u Europskoj uniji i konačni sustav PDV-a. E, Vi znate da mi već više od 25 godina radimo na toj harmonizaciji sustava PDV-a Mislimo da je konačno došlo vrijeme da se smanje troškovi usklađivanja za naše gospodarstvo, da se smanje rizici za prekogranične prevare s PDV-om i simplificiraju sve procedure s PDV-om koje će ojačati, što će ojačati bolje uvjete za našu ekonomiju, ojačati unutarnje tržište i naravno olakšati prekogranično poslovanje. Tako da mi moramo doista ubrzati ovaj proces stvaranja jednog konačnog jedinstvenog sustava PDV-a a i proces adaptacije, dakle usklađivanja našeg poreznog sustava sa tehnološkim napretkom i digitalizacijom i promjenama u poslovnim modelima, kao i globalizacijom ekonomije. Hvala lijepo Ivana. Ja bih zatim zamolila Estoniju iz e, parlamenta Estonskog iz Rige da uzme riječ. Hvala. Dragi kolege, svakog jutra kada otvorim oči, možemo zapravo vidimo da je još neki, vidimo još nekog novog evropskog građana koji je nezadovoljan. Otkrivamo svaki dan nove nezadovoljnike. I to, ali još ne samo nedostatkom strukturnih reforma, nego i zapravo hipokrizijom evropskih institucija, evropske politike. Jer oni obećavaju blagostanje i sve med i mlijeko, a de facto nam nude nesigurnost i e, gardne rezove i drastičnu štednju. Evo sad pogledamo samo recimo na migraciju. Uglavnom se to postavlja kao pitanje morala i moralnosti kao i sigurnosti, a de facto se ignorira da je to pitanje zapravo ekonomske prirode ogromne količine migranata se de facto došle zato jer je postoji velika potreba za radnom snagom u Europskoj uniji. Naša sadašnja monetarna politika to još pogoršava. Izbjeglice, ljudi koji bježe od opasnih mjesta i opasnih situacija, još uvijek čine ono što čine, upravo zbog gospodarskih elemenata. De facto zbog toga i postaju izbjeglice više nego zbog sukoba. Europa je sudjeluje o tem, mi smo dakle, postavili znakove nema ulaska, ali de facto pozivamo ljude da dođu jer tražimo radnu snagu. Prema tome to je čista farizeština, hipokrizija, a kako bismo to okončali, prestali s takvom hipokrizijom, moramo naći nova načela na temelju kojih ćemo se nositi sa ovom ekonomijom koja je sve globalnija, sve globaliziranija i moramo reformirati i naše tržište rada koje treba napokon složiti ljudima, ne obrnuto. Migracija će se zaustaviti na tržištu rada. Granice se naravno moraju osigurati, ali uvjeti rada moraju biti sigurniji. Kada suverene države dobiju obavezne stope kao obavezu koju moraju poštivati, to ništa neće riješiti. To je samo dio problema. Jer te kvote se zapravo samo daju velikim korporacijama. De facto im se na taj način obećava ako morate toliko i toliko ljudi primi, de facto ćete vi kao korporacije velike dobiti toliko i toliko novih jeftinih radnika. Prema tome, ako želimo da Europa doista bude bolje mjesto, treba nam jedna revolucija u ekonomskim strukturama i moramo se prestati sa kontrolama inflacije i moramo se kompletno usmjeriti na puno zapošljavanje. Ako svaki europski građanin koji želi raditi, ako on dobije posao, ako ima posao, ako su njegova prava kompletno zaštićena, onda tek možemo raspravljati o migracijama kao pitanju koje ima veze sa slobodnim izborom, a ne sa krizama. Puno zapošljavanje je preduvjet za raspravu o gospodarskom rastu i o istom ravnopravnom rastu za sve. Europa ima budućnost ako bude služila svojim građanima koji će biti slobodni da donesu vlastite izbore. Možda Evropska unija treba prestati biti unija koja služi velikim korporacijama koji uopće ne shvaćaju ozbiljno ni građane ni ljude. Hvala lijepo što ste se i držali vremena. Iz Mađarske imamo gospođu Zoltan Fenivešti iz njihovog parlamenta. Gospodina Zoltana, pardon. Hvala lijepo. Kao član od parlamentarnog odbora za Europsku uniju, Mađarskog parlamentarnog odbora, Htio bih vam zahvaliti što ovdje imam priliku raspravljati o budućnosti Evropske unije. Postoje različita izvješća koja smo analizirali prošlih tjedana, prošlih mjeseci. Mi stalno mislimo da je to Evropska unija, unija jakih država mislimo koja će zajamčiti zapravo sigurne granice i zadnjih godina smo mi često sa ostalim državama o tome razgovarali za vrijeme međarskog predsjedanja, smo tu čak i postigli konsenzus. Ali ono što bi sada učinkovito mogli e, razriješiti na terenu, to treba i učiniti. Recimo kod sigurnosti u slučaju digitalne revolucije, međutim trebamo više Evropa. jer a jaka Europa bez jakih nacionalnih parlamenta nije moguća. Posebno bismo se radovali kad bi naše kontrolne djelatnosti imale u budućnosti više otjecaja, a osim toga kada bi to se bolje odrazilo na pojačanje subsidijarnosti. Zatim, u odnosu na evropske institucije, pitanje je da li mi želimo zadržati vodeću ulogu Europskog vijeća, a u slučaju Europske komisije trebamo se zapravo vratiti na njenu ulogu da bude čuvarica europskih ugovora. Naravno, mi u budućnost, za budućnost Evropske unije su bitni svi ovi teški novi izazovi s kojima se suočavamo ili ćemo se tek suočiti, ali mi bi morali one temeljne vrijednosti ponovno revitalizirati. To treba isto raspravljati. I na kraju bih samo rekao nešto o izvješću s Argentini. Za mene je to bilo veliko razočaranje. Zato što su tu navedeni prijašnji, bivši pravni sporovi koji sukobi koji su već razriješeni i zatim se tu interveniralo zapravo u nadležnosti zemalja članica koje imaju veze sa obiteljskom politikom, obrazovnom politikom i tako dalje. Mislim mm, da, je tu su jednostavno zemlje prozivane i okrivljavane, a mislim da nije bilo ni objektivno. Zatim, u slučaju nacionalnog parlamenta se to ne može događati što se tu e, u tom izvješću iznijelo. Mađarski parlament apsolutno i odlučno odbacuje sve navode i optužbe koje su tu iznesene u izvješću sa Argentini na račun Mađarskog parlamenta. Mislim da je puno važnije za budućnost Evropske unije da Mađarska daje velike resurse za zaštitu vanjske granice. I to su vanjske granice ne samo Mađarske nego i Evropske unije dobrim dijelom. Tu mi, recimo, mi vrlo smo konsekventno ne dopuštamo da ilegalni migranti uđu i kategorički dalje odbijamo sve obvezujuće kvote za prihvat izbjeglica. Međutim, dajemo pomoć i za države Sjeverne Afrike i za Bliskog istoka. I osim toga kada doista neko jest i treba uživati kao izbjeglica po Ženevskoj konvenciji e, zaštitu, onda to mi i prihvaćamo. A iz Turske je Mohamed Fatih član Tursko-Evropske parlamentarne skupine. Izvolite. Imate riječ kao član Turskog e, nacionalnog parlamenta ja sam zahvalan što sam pozvan sudjelovati u ovoj raspravi o budućnosti Europske unije. Mi vjerujemo da bi značajno sve zemlje kandidati trebali biti pozvani na tu raspravu kako bi razmijenili svoje mišljenje o budućnosti Evropske unije i to na redovnoj bazi da se to događa redovno. Naravno, mi želimo nastaviti putem ugovora iz Lisabona koji to i predviđa. Kao zemlja kandidat mi smo pozvani na konvenciju Evropskoj uniji koja je pripremala onaj nacrt u um, nacrt dokumenta koji su se nastavili na ugovor iz Lisabona. Danas vidimo da se naše društvo, Evropska unija, suočava sa vrlo teškim i raznolikim izazovima. Nema jednostavnih rješenja u današnjem svijetu. I ne mogu se bilo kakvi problemi samo svoditi na poneku zemlju iz dakle one potiču recimo kod pitanja izbjeglica samo na Siriju. Turska je zemlja kandidat koja smatra da je stabilnost i blagostanje Evropske unije od e, prioritetne važnosti, jer mi smatramo da jaka Evropska unija znači jaka Turska, a jaka Turska znači jaka Evropska unija. U tom kontekstu Turska je odigrala vrlo važnu ulogu u pružanju pomoći Evropskoj uniji kod upravljanja i rješavanja migrantske krize, krize izbjeglica. Zahvaljujući odlučnosti e, Turske, uspjela se recimo donekle pod kontrolu dovesti ili barem sa 98% ovaj priljev izbjeglica preko Egejskog mora i preko Balkana u Europsku uniju. Mi znamo da je povijest, e, u, povijest je već Turska uvijek davala bitan doprinos stabilnosti i blagostanju Europske unije. Unatoč svim trenutnom izazovima koji se nama isprečavaju na putu do Europske unije, mi i dalje vjerujemo da je budućnost Turske unutar Europske unije. U tom smislu i pratimo raspravu o budućnosti Evropske unije vrlo pozorno i uvijek smo spremni dati vrlo konstruktivne prinose. Za trenutno stanje možemo reći da su kritične točke koje valjamo ovdje posebno naglasiti je pitanje proširenja. Europska unija ne bi unatoč svim problemima smjela zaboraviti da je proširenje do sada najbolji instrument Evropske unije koji je bitno izmijenio njezin status i njezinu stabilnost. Iz te perspektive gledano, mislimo da ako nema diskriminacije među, ne treba, ne smije biti diskriminacije među zemljama koje su uključene u predviđenom val proširenja budući za Europsku uniju. Mislimo da su, će se kao komisija kao što je predsjednik komisije rekao u svom govoru 2017. o budućnosti Europske unije, budućnost Europske unije ne bi trebala ostati samo budućnost 27 država. Mislimo da sve zemlje kandidate kao i potencijalne zemlje kandidati kao Turska i ostali e, trebaju se pridružiti Europskoj uniji kako bi to postala doista jedna globalna snaga Europska unija i mi se nadamo da ćemo u budućnosti još obsežnije o tome raspravljati i o tom raditi. Hvala, sada idemo u Irsku, senator Žerar Progre, vaša je riječ. Hvala lijepo. Hvala vaše predanosti ovog projektu. Kada razmišljamo o načinu, o budućnosti Europe, Možda je dobro razmisliti o što je rekao gospodin Human. Europa neće biti izgrađena odjednom ni prema jednom planu. Trebaju nam konkretna postignuća i mislim da je ta poruka danas važna kada idemo naprijed. U 60 godina od kad je počeo europski projekt, e, krenuli smo sa čisto gospodarskog projekta na mnogo širi aspekt socijalnog života. Ja sam se nadao da ćemo govoriti o 28 država, ali nažalost Ujedinjena kraljevina odlučila izaći i tko sam ja da kritiziram demokratsku odluku neke države, ali želim reći ovo. Imali smo slična iskustva u Irskoj s referendumima, a dio vodstva, da tako kažem, to jest njihovo zaduženje je da imaju hrabrosti da traže novi referendum i da razjasne neka pitanja, da budu iskreni jer ponekad bi odluka mogla biti i suprotna. Jer kao sindikalac naučio sam da se mnoge stvari mogu riješiti razgovorom. Europska unija kreće naprijed e, prema ekspanziji na Zapadni Balkan, a dok Europska unija ne može biti autor mira. Dakle, države moraju naučiti kako živjeti same sa sobom prije nego što pristupe Europskoj uniji, a ne da dovedu svoje probleme sa sobom. Ja sam kao Irac eh, eh, ponosan da 92% naših građana u mojoj državi eh, prema jednoj studiji je predano Europskoj uniji. Spominjala se tu i solidarnost. Irci nisu vidjeli mnogo solidarnosti od Europskog bankovnog sektora kad je došla financijska kriza i mi smo zaglavili sa 64 milijarde eura duga koje ćemo još generacijama otplaćivati, ali zahvaljujući vodstvu naših političara, ja sam nezavisni senator, tako da ja ne govorim ni za vladu, ni za opoziciju, ali zahvaljujući njihovom vodstvu uspjeli smo se održati na površini, oporaviti se od krize i raditi prema jačem gospodarstvu unutar Europe. Naši mladi su ključ. Ako pogledate rezultate referenduma za Brexit, mladi nisu željeli otići iz Europe, ali Europa je sama sebi najgolji neprijatelj. Kad sam studirao marketing, rekli su mi da svaki put kad podgriješite, kad nešto učinite krivo, potrošač će reći još deset drugih ljudi, ali kad napravite nešto dobro, on će reći samo trojici. Dakle, mislim da mi dobro ne reklamiramo što znači Europa za mlade. Mladi se pridružuju programu Erasmus, ali ne razmišljaju mnogo o tome odakle to dolazi. Naši poljoprivrednici imaju koristi od eh, naše poljoprivredne politike, ali ne razmišljaju odakle to dolazi ali stalno im se govori da im Europa nameće ovakva ili onakva pravila, da moramo smanjiti evropsku birokraciju. Ali mislim da je vrijeme da počnemo surađivati s lokalnim vladama, ali baš onim malim lokalnim zajednicama, a ne nacionalnim vladama. Možda je vrijeme da počnemo reklamirati Europsku uniju kao projekt od koje imaju koristi svi jer samo kad ljudi shvate što ćemo izgubiti ako ovaj projekt poropadne, a to nisu samo gospodarske koristi, već i edukacija i mir i sve stvari koje idu s time e, e, kad ste članove zajednice. Dakle, moramo svi zajedno raditi i surađivati, jer Brexit je najveća prijetnja moje državi, a mislim da je najveće najveća prijetnja cijeloj Uniji pitanje migracija i mi moramo imati solidan i zajednički pristup migracijama gdje svi preuzmemo svoj teret i svoje odgovornosti. Što se tiče nacionalnih parlamenta, drago mi je čuti da se govori o više odnosa sa nacionalnim parlamentima, ali želim i više angažmana sa lokalnim zajednicama. Već sam spomenuo komunikaciju, neću se na to vratiti mojim kolegama iz Ujedinjene kraljevine što se tiče Brexita. znam da se e, nadate za najbolje, ali ne znam što će se dogoditi. Ja ne želim tvrdi Brexit, ne želim e, granicu na Irskom otoku, ali moramo neko rješenje naći i to brzo, jer ljudi su sve nervozniji dosta ovih koji su se zalagali za Brexit su prebacili svoje tvrtke u Irsku jer se nadaju da će još imati koristi od Europske unije. Vidim da sam probio svoje vremenski okvir i završio bih ovdje. Hvala. Hvala, bilo vas je lijepo čuti ovo što ste govorili o referendumu. A sada se vraćamo na Europski parlament iz Španjolske, iz socijalista, gospodin Enrique Guerrero Salom. Hvala predsjednice. Nemam mnoga rješenja za ponuditi. Naravno, Evropska unija ima dosta problema na kojima trebamo raditi u budućnosti, ali ja bih se pridružio onome što ovaj odbor za ustavna pitanja, što on radi tijekom svog mandata. Vidjeli ste naša izvješća, naš rad sa gospodinom Brokom, Verhofstadtom, Presom. Čuli ste Remona Haudigija također i oni su predložili e, da se krene prema više integriranoj Europskoj uniji. Neću ići tu u detalje, ali dotaknut ću se određenih poteškoća koje smo imali. Nešto se tiče same anatomije naših institucija, već njihove fiziologije, načina na koji funkcioniraju, dakle ne njihove strukture, već funkcioniranje. Ja sam u parlamentu, ovom parlamentu već deset godina, prije toga imam veliko iskustvo na nacionalnoj razini i po mom iskustvu u ovom parlamentu. E, ja sam ovdje bio točno od kada je počela kriza koja je trala deset godina i koja je podijelila Europu. Europa je sada više podijeljena nego prije deset godina. Odvijek se govori da je Europa napredovala u svom odgovoru na sve te krize koje su nas pogodile, ali ove sadašnje krize su možda gurnule Europu naprijed što se tiče samih odluka u upravljanju. Međutim, što se tiče onoga što misle naši građani, mislim da tu prevladava mišljenje da je došlo do nazadovanja, a ne napretka nakon krize. Ja mislim da je to zbog nedostatka integracije među nacionalnim i europskim politikama. I zato pozdravljam ovaj sastanak između članova nacionalnih parlamenta i zastupnika Europskog parlamenta. Lisabonski ugovor naravno predviđa bližu suradnju između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, ali mislim da to nije dovoljno dobro funkcioniralo. Jer ovakav način, ovakav tip sastanka pokazuje da postoji nedostatak povjerenja između nacionalnih parlamenta i A Mislim da na tome trebamo raditi kroz dijalog Također postoji simetrija između onoga što politički stručnjaci zovu politike, policies i same politike. Dakle, te evropske politike imaju i veliku evropsku dimenziju, ali politika u smislu političkih stranki i medija i rasprava. Dakle, politika je više bazirana u državama članicama, ona je na nacionalnoj razini. Sada smo u razdoblju predizbornom. I ovdje imamo 27 različitih e, političkih ideja i prijedloga nemamo pravi europski demos. Mislim da je to poruka koja donekle skriva realno stanje stvari. Jer na kojoj razini se trebaju štititi interesi europskih građana? Pa mislim da je to na nacionalnoj razini jer Europska unija ne može štititi građane čak i ako bi željela od učinaka gospodarske krize, čak i u državama koje se smatraju liberalnima. Kao što je, na primjer, SAD, oni trećinu svog BDP-a troše na federalnoj razini. A naš proračun se ne može s time nikako usporediti, to nije ni, to je vrlo mali dijelić toga. A to znači da nije, ne možemo lagati svojim građanima, nije dužnost Europske unije da štitimo europske građane. Kada bismo imali mnogo veći proračun i vlastita sredstva, onda bismo mogli se nadograditi na ono što čine države članice i u slučaju da države članice ne mogu štititi svoje građane, onda bi smo mi mogli tu uskočiti, pogotovo kad se radi o onim najranjivijim e, građanima u nekoj državi članici. Ali naša je odgovornost da objasnimo građanima kakva je ta povezanost. A mislim da Lizabonski ugovor nije uspio što se tiče dijaloga između parlamenta, ali ovdje imamo iskustva i razgovaramo sa šefovima država o budućnosti Europe. Nijedan predsjednik i govornik e, nacionalnog parlamenta nije došao ovdje pred nas na raspravu. Sada radimo na jednom izvješću koje želi zapaliti taj dijalog između nacionalnih parlamenta i europskog. Ali bez nas ovog dijaloga ne bi bilo. I za kraj, mislim da se ovaj problem može riješiti. Na primjer, kad bismo imali jedan parlament e, za europsko područje, to bi stvorilo e, zbunjenost, e, već i ovaj sustav je kompleksan sa svim e, tim institucijama koje imamo, dakle parlament, komisiju, vijeće, središnju banku i tako dalje, ova struktura je već dovoljno teška i naporna, tako da ne treba dodati još jedan parlament za euro područje u cijelu tu svu strukturu, ali smatram da dijalog između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta je još uvijek na jednoj primitivnoj razini, a bez dijaloga nećemo stići nikamo. Mi smo kao AFKO nekoliko puta predložili hijerarhiji ovog parlamenta da pozovemo te osobe koje ste spomenuli dakle predsjednike nacionalnih parlamenata, ali nitko, nitko se nije odazvao, pokušat ćemo opet hvala. A sada gospodin Rasmus Nordqvist iz Danske. Hvala. Zadnjih par godina u Danskoj održavali smo dijaloge s građanima o različitim temama kojima se bavi i EU. Ove godine smo to još proširili zbog cijelog procesa konzultacija s građanima. Radili smo sa danskom vladom i putovali po, po cijeloj Danskoj i održavali te sastanke. Dvije stvari sam zaključio iz toga. Prvo, kad pitamo ljude što je najvažnije da riješimo u Uniji danas, oni nisu rekli da su to migranti, problem s proračunom i tako dalje, već oni su rekli da je to klima, dakle problem broj jedan. I to moramo zapamtiti. Nitko ne radi ništa po ovom pitanju, ni Europski parlament, ni nacionalni parlament, ni vijeće, ni komisija. To je ono što danski građani stalno ponavljaju. Nešto učinite po tom pitanju još nešto što se stalno pojavljivalo je bilo kako to funkcionira, što je Europska unija. To je još uvijek rasprava o tome kako mi funkcioniramo, kako radimo, tko odlučuje o čemu. I previše često u Danskoj govorimo pa oni u Europskoj uniji, oni donose odluke, a mi nikad ne prihvaćamo tu odgovornost da smo i mi dio procesa donošenja odluka. A kako bismo ovo shvatili ozbiljno, to je gospođa Auden spominjala pitanje transparentnosti, jer ja kao nacionalni parlamentarac moram biti u mogućnosti svoj posao obavljati kako treba. Moram imati i uvid u rad vijeća, a to nemamo. Postoje mnoge radne skupine, već i ne znam koliko ih ima, ali prije par godina bilo je više od par stotina radnih skupina, a to nisu radne skupine sačinjene od političara, već su to radne skupine koje u ime svih nas donose odluke iza zatvorenih vrata, a tu nam je potrebna transparentnost da možemo zauzeti stajalište prema našoj vladi, držati ih odgovornima za ono što rade, koje odluke donose i objasniti svojim građanima da mogu shvatiti što se to događa, zašto je neka odluka donesena, ne samo što se tiče ovih velikih tema, već i ovih manjih stvari. To je potrebno kratkoročno, dakle pitanje transparentnosti riješiti. Dakle, to se može riješiti i sutra, a dugoročno je to pitanje što je Europska unija i kako funkcionira. Razgovarali smo o budućnosti Europe, moramo razgovarati o tome kako razviti našu demokraciju, dakle da bude više demokracije gdje ljudi mogu sudjelovati, dakle da ne samo da samo Brisel donosi odluke, već i da svi građani Europe mogu biti dio tog procesa. Mislim da je jedan ključni element kako nacionalne parlamente više uključiti u taj proces i kako ponovno osmisliti kroz dijaloge s građanima kad razgovaramo na primjer o VFO-u, kako više angažirati ljude da razmišljaju o tomu mnoge države to rade na lokalnoj razini. Dakle, kako mi, osmisliti, kako mi možemo osmisliti tu demokraciju e, izravnu, više izravniju u Europi. Dakle, da približimo građane onome što mi radimo. Hvala. Hvala vam lijepo, A sada iz italijanskog parlamenta imamo e, gospodina Andrea Kripu iz Lege. Izvolite. Hvala vam lijepa kolege. Zastupnici nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. E, zaista mi je čast sudjelovati u ovoj angažiranoj temi e, i raspravi o njoj budućnosti Europe. Smatram da nam parlamenti omogućuju da pronađemo e, rješenja za probleme s kojima smo svi suočeni. Građani smatraju da su institucije EU eh, e nekakve nedohvatljive organizacije. Eh, ne znaju da mnogo govorimo o eh, ekonomiji i financiranju, te da govorimo o stvarima koje oblikuju našu budućnost, ali moramo uvijek razmišljati i o mjerama štednje i o paktu o rastu i razvoju. Drugi dio našega rada je e, isto tako osiguravanje rasta i razvoja i tu se Europska unija mora e, iskazati. I u ovom nacrtu rezolucije volio bih vidjeti jedan e, više kritički pristup politikama štednje koji nam nisu omogućili da imamo dobar proračun u Italiji u prošlih nekoliko godina pitanje koje postavlja komisija, odnosno zahtjevi, samo e, pogoršavaju situaciju i negativno utječu na rast i razvoj. E, trebamo promijeniti politiku i e, također mnogo razgovaramo o integraciji. Integracija je doista važna, no ipak vjerujemo da integracija ne može ići na uštrb naše e, kulture, jer to su e, isto tako e, vrijednosti koje mi moramo zaštititi na europskoj razini. Želim jasnije govoriti o migracijama, jer je ona od ključne važnosti za Europu. Kao što sam rekao, Europski parlament mora podržati države članice poput Italije, koja želi jedan opipljivi nastavak onoga što se odluči u parlamentu. Pozivam sve države članice e, na solidarnost u pogledu migracije. Migracija. I moramo pronaći rješenja za e, nezakoniti protok migranata. Ali što učiniti vezano sa golemim brojem e, ilegalnih emigranata? Treba nam jedan solidan e, plan za Afriku koji Europa podržava. Što se tiče našeg djelovanja u Donjem domu parlamenta, e, ono najvažnije što smo čuli u govoru povjerenika za gospodarski razvoj ide u skladu e, rame uz rame vezano uz ono što smo čuli danas. Što se tiče e, glavnine odluka koje se donose, one traže pravu procjenu e, njihove svrsishodnosti kako bismo znali na što uložiti sredstva i kako postići veću konvergenciju. Mislim da želimo pojačati odnos i suradnju između Europskog i nacionalnih parlamenta, to smo više puta danas čuli. E, naravno, naš parlament je poslao već e, pismo, odnosno dokumente vezano za tu temu u Europskom parlamentu i mislim da nam treba puno bolja koordinacija sa zastupnicima u Europskom parlamentu moramo e, vrlo pažljivo e, nastaviti putem koji preporuča e, radna skupina kako bismo izbjegli zapletanje u previše detalja, a to dajemo na volju državama članicama. Hvala lijepo. Sada dajemo riječ Rumunjskom senatu i gospodinu Zakretu. Gospođe hvala vam lijepa predsjedateljica. E, poštovani kolege i prijatelji, već neko vrijeme e, ponavljam da e, u Europi se širi jedna glasina, a to je da je Europa već završila svoju zadaću i da može umrijeti. Ja se ne slažem s tom idejom. Upravo suprotno. Europska unija izgleda najmirnije, najrazvijenije i najpravičnije društvo u svijetu, unatoč sve većim e, nejednakostima i tenzijama. Europa, čije su članice nacionalne države, imali smo e, priliku vidjeti tijekom 20. stoljeća. Ona je završila e, dvama svjetskim krvavim ratovima i čiji su posljedice trajale desetljećima. No moramo pronaći rješenja e, za to kako održati Ujedinjenu Europu za naše naraštaje. Zato što je Unija e, izgubila nešto od svoga staroga šarma. To ne možemo zanijekati. E, nastojati na ujedinjenju Europe u korištenjem strahova, e, plašenjem ljudi krizama, e, moramo priznati da je to krivi put. Postoje stvarni izazovi s kojima se suočavamo. Unija ima problem smjera, to jest problem neoliberalnog smjera, da se jasnije izrazim. Previše razgovaramo o tome kako raditi stvari na demografski način i na kojoj razini donositi odluke, nacionalna razina ili europska razina. Međutim, taj nas pristup spriječava da budno pratimo ono što se zapravo odlučuje. Ako je europski građanin ljutit, to nije zbog procesa donošenja odluka. Građanin se ljuti zbog sadržaja odluka. A to, te se odluke donose na svim razinama, a imaju e, izravan učinak na njihov život. Sve dok Europska unija daje rezultate za sve, svi koji su svjesni tih rezultata e, daje puni legitimitet Europskoj uniji. Međutim, ako tražimo rješenje na razini cijele zajednice, vidjet ćemo da se pojavlja jedan novi e, trend, a to je da je filozofija e, ekonomskog pristupa rješavanju problema e, put da se vrati ono što treba našim glavnim gradovima. Međutim, unatoč tome, taj pristup ne funkcionira, budući da nacionalne države ne mogu kontrolirati vlastita tržišta, vlastite valute i ta, te probleme moramo riješiti zajedno. Kao drugo, Europska unija ima problem u funkcioniranju. Nije važno e, koliko je e, precizan e, neki dokument na u političkoj atmosferi Europskog unija, on ne može zamijeniti nekompetentnost naših nacionalnih političkih razina koje ne slušaju svoje građane i onda stječemo jedan lažni dojam o stvarnosti. Samo organizirane interesne skupine imaju sposobnost e, koherentno izraziti svoju volju i one su te koje šalju svoja mišljenja e, pri konzultacijama. Od početka Unije, unatoč izazovima, imali smo tri strukturna problema socijalni stup. Do sada smo završili e, gotovo u potpunosti jedinstveno tržište, međutim imamo 27, to je 28 e, društvenih sustava koji podrivaju socijalno tkivo Europske unije svugdje. I onemogućujemo i radništvo e, i kapital podržavamo ekonomiju bez granica, međutim imamo društva koja imaju granice. Nadalje, industrijska e, revolucija e, čini naš e, sustav socijalne sigurnosti i relevantnim. Dakle, mi moramo raditi zajedno na novim imaginativnim rješenjima za problem nestanka radnih mjesta. Što se tiče monetarnog sustava, bez političke volje i snage da transformiramo Europu i njezinu jedinstvenu valutu, time se otvara sasvim jedno novo pitanje. E, bez e, ministra financija e, proračun je samo jedna prazna ljuštura, a ne rješenje. I kao treće, i time ću završiti, još uvijek ovisimo o drugima vezano uz obranu. Unatoč vrlo visokoj razini izdvajanja za vojsku i obranu. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Sada dajem riječ e, Europskom parlamentu e, e, Evanu Floku iz Pučana. Hvala lijepo Danuta i puno hvala na tome što imamo danas priliku za ovaj, ovu raspravu. Meni jako samo žao što moj vlastiti nacionalni parlament, najme njemački, ne znam uopće da li je ovdje zastupljen, da li je jedan zastupnik došao, možda bi tamo trebao se zanimanje malo probuditi više. Ali idemo sad na najvažnije stvari. Prva stvar koju moramo i u našem parlamentu to shvatiti, a onda u javnosti uiznijeti. Ima toliko toga što je nacionalne države ne mogu više same svladati danas. Pitanje migracija, pitanje globalizacije i digitalizacije koje imaju socijalno-ekonomske posljedice. Zatim pitanje valutarne, monetarne sigurnosti, valutne i monetarne sigurnosti u globalnoj igri. Ako da smo imali 2008. ovu suradnju među evropskim državama kad je ona kriza velika zadnja izbila, mislim da bi mnoge države danas bolje stajala. Europa je uz teške, teške napore, velike bolove uspjela e, spriječiti bankrot mnogih i kažemo i vidimo da danas imamo mjesečno gotovo 90% manje u listopadu manje migranata nego što smo imali 2015. Naravno, to sve nije dovoljno, ali to su sve napreci. Međutim, u Europi treba puno više učiniti, mi to znamo i to se stalno od Europe traži, ali prema tome moramo biti spremni da Europi damo prave instrumente da učini više. Ne možemo samo tražiti, a da joj ne dajemo prave instrumente s kojima će učiniti. Kad kažemo da trebamo više nadzora nad vanjskim granicama Europske unije, a Europsko vijeće onda odluči i kaže mi ćemo deset tisuća više stražara i čuvara na granice staviti, ali onda iz VFO-a, iz našeg proračuna ne daju novce za to, onda nemamo instrument da to provedemo. Pa ne možete reći Europa mora više učiniti, ali ne dati novce za to, nema sredstava to ne funkcionira. I mislim da je to u mnogim raspravama u nacionalnim uvjetima se vodi jedna potpuno nelogična diskusija. I to mogu samo konstatirati, a to zapravo nema baš ni nužno veze s tim odakle, ko iz koje političke stranke, iz kojeg dijela političkog spektra, to je univerzalno tako čini se. I sad moramo vidjeti kako ćemo bolje činiti, kako ćemo bolje mi smo ovdje u parlamentu često kazali, napako nam je potrebno da vijeće ministara, da vijeće ministara koje treba donijeti i odluku o zakonima u sustavu, parlamentarnom sustavu, dvodavnom postanu, da oni funkcioniraju kao onaj donji dom u federalnom sustavu. Vrlo je bitno da nacionalni parlamenti znaju kako je koja zemlja glasala da zastupnici Europskog parlamenta to znaju, a još je najvažnije da stanovništvo zna kako se glasalo. Jer mi nećemo moći unaprijediti Europu niti staviti na raspolaganje potrebne instrumente ako nismo zajedno u stanju riješiti probleme koje pojedinac tako i tako ne može. A nećemo ih moći riješiti ako svim našim građanima koji snose troškove zato i u čije djelujemo ne kažemo sve do kraja kako je. Oni moraju znati kad je ko, u kojem trenutku i kako odlučio. Jer vidite, bez toga neće više biti ni demokratske legitimacije za i za koga od nas i mislim da je to na svim razinama za sve od, odlučujuće važnosti. Dakle, javnosti se mora dati uvid u zakonodavnu djelatnost e, drugog viš, drugog doma. Jer vidite, to do sada nismo činili, a to je bio onaj demokratski deficit s kojim se moramo nositi. Uvijek je bilo, recimo, ono kad je bilo sunčano vrijeme, onda su Berlin i Pariz za to zaslužni, a kad pada kiša kriv je Brisel i zbog toga nacionalne vlade i nisu jednostavno stale iza svega što se događa. A vidite, to je jedan od glavnih razloga za ove poteškoće u kojima se Evropska unija danas nalazi u, svim svojim zemljama članicama. I zatim, ako ja nešto kažem da se događa ili se nešto počne događati, građanin mora znati gdje se to događa i na kojoj razini, ko donosi odluke. Jer vidite, jako je teško i najgore što se može dogoditi kad se kad se e, zamrači, mistificira koja je razina donijela koju odluku pred građanima, pred ljudima u čije se to događa, jer to upravo onda izaziva nepovjerenje i dolaze dalje posljedice. Napokon, evropske institucije moraju javno reći ko je šta odlučio i svoje nadležnosti, a isto kao što nacionalne institucije vlasti i tijela vlasti moraju jasno reći tko je u nacionalnim okvirima šta odlučio i za šta tko odgovara. E tamo tako ćemo doći naprijed. Zna se ko je zašto odgovoran. I zatim, kao što znamo, parlamenti moraju biti kontrolori nacionalnih vlada, svoje egzekutive. A kao što Europski parlament mora djelovati kao kontrolor Europske komisije. I naravno, onda se mora tako djelovati da se izbjegne svaka netransparentnost i da se to, dobro, ja ne kažem, možda neki puta možemo i sa miješanim e, skupštinama djelovati. Međutim, znam da se odgovornosti ne smiju miješati, nego za građane mora biti jasno na kojoj razini je šta donesena, koja odluka i ko odgovara, ko mora stati iza čega. Jedino tako ćemo imati mogućnost na jedan poboljšani način recimo izbjeći onu, dakle da izvršimo jednu kontrolu subsidijarnosti, a možda čak i proporcionalnosti. Ne sad samo zato da vidimo da li je odluka uvijek točna, nego da vidimo da li je recimo ona mjesto, ona razina koja je donijela odluku možda pre, je odlučivala i izvan svojih nadležnosti, da li je ispunila, dakle bila unutar onog što, mu, što im ugo, e, evropski ugovori de facto omogućavaju i određuju. Jedino tako ćemo moći onda napraviti razliku između naranđastih i žutih kartona, a naranđasta karton to znači zapravo da se e, doista prihvati eventualna tužba ako se prekršilo načelo subsidijarnosti i da Europsko vijeće to i poštuje, a da pritom komisija više ne može ništa napraviti da to spriječi, odnosno a ja mislim da kad bi većina nacionalnih projekata se objedinila i recimo rekla, koristila svoje ovlasti i rekla to je po subsidijarnosti naša priča, a ako nije po subsidijarnosti onda je evropska priča, ali ako koriste svoje ingerencije do kraja onda mogu ispriječiti one projekte u koje apsolutno ne vjerujem. Mislim da je to jedini način da napredujemo u Europi. Hvala. Sada e, pozivam e, kolegicu iz Litve. Mikrofon, molimo. Gerbema pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai. E, draga predsjedateljice, poštovane kolege, e, litavski stanovnici su e, mnogo optimističniji od europskog prosjeka glede europske budućnosti. Međutim, euroskepticizam raste, ponaviše zbog nedostatka razumijevanja E, kako EU funkcionira i kako se e, bogatstvo u njoj raspoređuje. Poput mog kolege iz Danske, e, u mojoj zemlji političari, bez obzira žele li to ili ne, kada su suočeni s nepopularnim odlukama, kažu da je to direktiva iz Europske unije i da oni ništa ne mogu učiniti. Dakle, peru ruke. Ovo može zvučati paradoksalno, međutim, kad moja e, zemlja bude više e, oblikovala europsku politiku, e, oni misle da ćemo se približiti Litvi, a ne samo da primamo politiku od ozgo. Što se tiče budućnosti, mislim da moramo prestati naglašavati integraciju Europske unije koja se temelji na nerealnim pretpostavkama kao da je to nešto što e, se unaprijed određuje. Ne smijemo misliti da će sve samo po sebi biti u redu. Mislim da e, buduće scenarije treba temeljiti na najgorim e, pretpostavkama o zapravo dezintegraciji Euro, Europske unije i moramo u tom smislu imati razmjenu politika. Moramo se pobrinuti da e, ekonomska integracija bude popraćena socijalnim e, rezultatima u skladu sa socijalnim stupom. A to ponekad dovodi do nesigurne i e, nejasne socijalne situacije u državama članicama i regijama kao rezultat europske integracije. Kao drugo, E, daljnje širenje treba e, zaustaviti dok se ne dovrše unutrašnje reforme. Zato što e, zemlje poput Turske i Ukrajine možda će biti ona posljednja kap koja će preliti čašu zaista je Europski parlament nešto što zaslužuje legitimnost u očima građana, a na to utječu postupci pokrenuti protiv nekih država članica. I E, Brexit koji je donekle bio neočekivan te e, populistički e, pokret koji raste kao odgovor na vrlo složena pitanja. S druge strane, treba obratiti pažnju na autoritarne režime u nekim zemljama kandidatkinjama. Pod tre, tri, Moramo e, nastaviti dalje s reformom institucija koje e, oblikuju e, Ustav Europe. Međutim, raspravu treba premjestiti u sferu građanstva, a ne u sferu tehnokrata. S druge strane, bilo kakve nadnacionalne intervencije ne uživaju popularnu podršku stanovništva. Vidjeli smo sve veći broj EU dužnosnika e, koji sudjeluju u izborima. Pod broj četiri, e, treba uzeti u obzir nove naraštaje u europskim državama, uključujući i moje e, sugrađane u Litvi. Oni se moraju prilagoditi na novim situacijama i mi moramo povesti više računa o njima jer e, ćemo jedino na taj način dobiti od e, Europske unije ono što nam treba, a to je iskustvo i e, čvrstina institucija. Možda će sve ovo ostati na razini utopije, međutim, da bismo zadržali ono što nam je najvažnije u našem zajedničkom kulturnom prostoru, moramo ovu e, raspravu dalje širiti, a ne e, prešućivati negativna iskustva. Hvala vam e, gospođo. Imamo još jednu zemlju kandidatinju, Crnu Goru, kolega Miodrag Vuković. Izvolite. Are Jeste li tu? Čini se da imamo problem s mikrofonom. It's Izvolite. Imate riječ. Predsjednice, uvažena gospodo, ja ću govoriti na maternjem crnogorskom jeziku i zato mi dozvolite prvo da se obratim i unaprijed zahvalim prevodiocima sa hrvatskog i na hrvatski jezik što će mi pomoći da vam nekoliko mojih poruka E, prenesem. U svakom slučaju prvo sve želim da iskreno pozdravim, da zahvalim na pozivu našoj delegaciji, ovdje je prisutna delegacija Odbora za ustavna pitanja Skupštine Crne Gore na pozivu da prisustvujemo ovoj već iskreno cijenim varenu važnoj za nas izuzetno korisnoj raspravi. Naš dolazak na ovaj forum i rezultat susreta predstavnika dva odbora, Ustavnog odbora Europskog parlamenta i Ustavnog odbora Crnogorskog parlamenta, neću reći na margini, ali u okviru e, nedavnog susreta delegacija, parlamentarnih delegacija Europskog parlamenta i Crnogorske skupštine kada smo uspostavili i direktne i neposredne kontakte i dogovorili frekventniju saradnju. Dame i gospodo, reći ću samo kratko. Ja dolazim iz države koja je kandidat za člana u Europskoj uniji i to svi relevantni iz institucija Europske unije i inače već duže vrijeme i u kontinuitetu govore o Crnoj Gori kao uspješnom kandidatu. Ocjene se kreću od toga da smo dobra priča koja dolazi sa Balkana do ocjene da smo lider u europskim integracijama ne samo kada je region u pitanju. Sa druge strane ili temelj takvoj jednoj objektivnoj ocjeni leži u činjenici da podrška naporima Crne Gore da ide euro, putem evropskih integracija ne koleba, ne bar dramatično i zbog problema koje imamo svi pa i vi poštovani prijatelji u zemljama članicama već Europske unije i ona je velika, ohrabrujuća i sve nas, posebno nas u Crnoj Gori obavezuje. O svemu tome u kojoj fazi se nalazimo kao država, kao zajednica na putu ka e, Ujedinjenoj Europi je najbolje govorio naš predsjednik, predsjednik naše države, predsjednik Crne Gore gospodin Milo Đukanović kao gost prije desetak dana na sjednici, posebnoj sjednici Europskog parlamenta, a nas posebno raduje činjenica što je on kao prvi predsjednik jedne države iz regiona i predsjednik jedne države kandidata za članstvo u Europskoj uniji bio u takvoj jednoj prilici. Slušajući današnju raspravu želim da vam prenesem iskrenu poruku da očekujemo da ćete u susret narednim, a skorim izborima za, u, u Evropskoj uniji ići sa očekivanim optimizmom da će biti sve u redu, da tako kažem, da ćete u izbore ući sa što manje problema. Sačuvajte gospodo Europsku uniju kao našu kolektivnu i individualnu nadu i šansu za budućnost. Čuo sam danas, slažem se sa tim, u protivnom sve će nas i kandidate i članice prošlost snažnije povući ka sebi ne bih davao svoje komentare na vrlo interesantna razmišljanja o reformama e, koje sam čuo od vas koji ste i pozvani, prozvani, relevantni da o tome e, govorite. U ovom trenutku mi smo iz Crne Gore kao zemlje kandidata samo dobri reproduktivci onih vrijednosti demokratskih a kada postanemo dio vaše porodice bit ćemo vjerujte vrlo zahvalni vaši sagovornici. Završit ću, izvinite što sam prekoračio, citat. U ovom trenutku nestabilnosti na Balkanu Crna Gora za Europsku uniju predstavlja tačku oslonca zato što se radi o zemlji koja je europska kako po pitanju kulture, tako i po pitanju tradicije, a i političkih stavova ima punu našu podršku. izjavio je gospodin Antonio Tajani, predsjednik Europskog parlamenta, upravo onoga dana kada je naš predsjednik države govorio i obratio se europskim parlamentarcima. Puno sreće. Hvala vam. Uh, hvala lijepo na vašim dobrim riječima i nadajmo se da će se vaši snovi obistiniti jednog dana. Iz Velike Britanije imamo još jednog e, predstavnika Doma Lordova, Charlesa Kinsola. Izvolite. Hvala. Bojim se da ću ja zapravo na sličnim stvarima govoriti koje je moj kolega George Little već malo prije o čemu je govorio. Dakle, Postoji jedna stara zapravo engleska uzrečica da e, sudac uvijek ima pravo, pogotovo treći put kad donosi presudu i mislim da je to tako, a ja bih onda dvije stvari u vezi s tim iznio. Prvo, svi u Velikoj Britaniji e, žele da Evropska unija napreduje i mislim da je svima jasno da je u interesu Velike Britanije da to bude jedan demokratski evropski projekt koji će nadvladati, koji će opstati. Jer jednostavno za svakog je bolje da mu je susjed stabilan, stabilan partner, trgovinski partner, napredan. I to je sve važnije recimo i u ovim, i ovim vremenima u kojima se nalazimo jer vidite, potrebno naravno i puno promjene provesti da bi taj projekt ostao takav, evropski projekt i preživio. Ja moram zaista toplo čestitati svim ljudima koji su radili na pripremi dokumenata za ovu raspravu. Vidim da je tu jako puno različitih aspekata koji su tu predstavljeni, ali mislim da možete jedan neke prepoznati što vidite svuda danas Naime, jednu stvar vidite, ako nema promjena, to nije ni malo mudra i mudar izbor. Druga stvar koja je jako bitna, to je angažman parlamenta. Mi smo u gornjem domu Britanskog parlamenta, domu Lordova, uvijek jako predani, požrtvovni, svjesni te obaveze koja je leže na našim leđima kao parlamenta mi smo zapravo toliko angažirani za sve ovo da imamo ovdje čak dva tima, to smo jedan smo nas dvojica, a drugi je drugi tim eh, naših kolega predvodi Michael James na nekim drugim sastancima. I mi bi zaista željeli dalje sudjelovati na forumu, poput ovih, sudjelovati u ovakvim raspravama ili recimo u formatu Kosaka isto. Smatramo da je jako bitno da mi kao parlamentarci razmjenjujemo naše mišljenje sa kolegama iz susjednih država iz Europske unije, jer napokon imamo uglavnom iste stvari koje nas brinu, to su pitanja sigurnosti i najvažnija pitanja. Zatim pitanje zajedničke obrane s obzirom na to da smo suočeni s vrlo teškom istočnom granicom Evropske unije. To je jako, jako važno. Zatim imamo da dijelimo brige u vezi razvoja ekonomije i neovisnosti financijskih e, servisa, što postaje sve bitnije. Zatim duboko zabrinutost dijelima zbog posljedica klimatskih promjena. A kad govorimo o svemu onom što nas brine, onda jasno je važno da to razumijevanje tih problema podijelimo i da vidimo da ćemo se suradnjom lakše boriti protiv toga, a na korist svih naših građana. Hvala vam što ste upravo o tome govorili i tu spomenuli najvažnije okosnice našeg budućeg odnosa, a bitno je i za Europski parlament. Moram reći, žao mi je, ali mi smo daista e, poduzeli napore da uspostavimo što je prije moguće e, jednu e, izaslanstvo delegaciju za Britansko-Evropskog parlamenta Nažalost, to nismo morali imati, ali sad ćemo to morati imati. Međutim, to ćemo što je prije moguće ovdje imenovati kako bismo i nastavili naše uske veze parlamenta, Europskog parlamenta i Britanskog parlamenta. A sada gospodin Korlaten iz e, Rumunjske. Kad govorimo o budućnosti Europske unije, mi u Rumunji gledamo na blisku, bližu budućnost i onu dalju. Vi znate da mi prvog prvog ove godine, sljedeće godine preuzima predsjedanje kao Rumunjska, ali onda gledamo i na onu malo dužu budu, daljnju budućnost i uglavnom o tome razmatramo, a pogotovo što ćemo i tijekom našeg predsjedanja morati jako puno na tom raditi. A zato se pripremamo. No prije nego što se referiramo i počnemo govoriti o budućnosti Europske unije, Mislim da mi govorim, da kažem odmah, da naglasim, mi govorimo o zajedničkoj budućnosti, jer to je zapravo osnova svem našem razmišljanju, da ostane zajednička. Naravno, da bi ostala zajednička, tu treba politička volja, zajednička mudrost, da se razumijemo, jer moramo doći, moramo postići puno, puno kompromisa kako bismo pokušali uskladiti sve vrste i različite interese zemalja članica, i zatim izbjegavanje podjela unutar Europe i na kraju jedno iskreno i predano izvršavanje svih naših obaveza. A poslije ću vam govoriti još puno o koncepciji iskrenosti koja je jako bitna. Rumunjsko predsjedanje vijećem koje počinje 1.1. Mi ćemo dakle pokušati doista odraditi sav posao i dati svoj doprinos svim dosjejima koji su na stolu, ali svemu skupa još pokušati malo uliti i svemu pridodati malo naše regionalne perspektive iz naše regije Evropske unije. Naravno, bit ćemo u vrlo kompliciranoj situaciji ćemo se morati nositi sa različitim vrstama izazova. Kao prvo tu imamo ožujak mjesec, kraj ožujka, Brexit recimo. I moram reći cijenjenom kolegi Lidelu da se i mi smo se nadali stalno da će se još nešto dogoditi, međutim vidjet ćemo. Jer e, mi duboko žalimo zbog odluke Velike Britanije, ali naravno poštivat ćemo. Zatim, tijekom našeg predsjedanja će se voditi jedna vrlo uzavrela rasprava o europskom proračunu za idućih sedam godina, a zatim će ići predizborna kampanja za europske e, izbore i onda će ići sami izbori. A sad u vezi tih izbora koji su pred nama, mislim da jedan element treba naglasiti. Naime, možda bi iz jedne druge perspektive gledano, do sada bio slučaj da je glavni interes političkih klubova, političkih obitelji upravo to koliko ćemo glasova dobiti, koliko ćemo imati broj zastupnika u Europskom parlamentu, koliko će biti pučana, koliko socijaldemokrata, koliko liberala, zelenih i tako dalje. Možda je to do sad i bilo tako, ali sada mislim, sada mislim da će najvažnije biti da proevropske snage, bez obzira s kojeg dijela političkog spektra došle, zadrže prevlast u europskim tijelima. Dakle, i mislim da moramo kroz tu perspektivu i sve ostalo promatrati. Jer je to najvažnije. Za nas, što se nas tiče, mi ćemo pokušati ponuditi Evropskoj uniji perspektivu za razdoblje od pet godina od 2019. do 2024. i to je zapravo cilj našeg samita u Svibnju u Sibiju u Rumunjskoj. Mi smo radili na pripremi ovog našeg predsjedanja i zahvaljujući sjajnom partnerstvu e, sa našom trojkom, to je Hrvatska i Finska, kao i dobrim odnosima, kao i e, odličnim odnosima i suradnji sa trenutnim austrijskim predsjedanjem. Mi smo upravo definirali i četiri glavne teme za budućnost Evropske unije. To je konvergentnost, kohezija i konkurentnost. Mi naravno naglašavamo tu koheziju i kohezivnost jer ona je za mnoge zemlje iz srednje i istočne Europe pogotovo još uvijek bitna. Zatim drugo, sigurnost Europe, tu su migranti u pitanju, tu su terorizam i ono što je drugi član britanskog parlamenta ovdje spomenuo, a to su sigurnosni izazovi istočne granice Europske unije. Zatim na trećem mjestu Europska unija kao globalni igrač i globalni faktor i na kraju različiti izazovi koji se postavljaju i na ekonomskoj osnovi i zatim naravno borba protiv rasizma, mržnja, govora mržnje, diskriminacije svake vrste, isključivosti i ksenofobije. Naravno, mi mislimo da će i upravo Vijeće Europe se tu uključilo sa svojim radom zadnjih vremena. A mi se tu se rade izvješća da se vidi kakva je situacija u zemljama članicama glede takvih diskriminatornih, ksenofobičnih tendencija i jačanja koja idu nekako pod ruku sa ovim svim velikim teškim prijetnjama kojima se moramo suočiti. A zatim još na kraju dvije stvari, a to je vjerodostojnita europskog procesa. U našim zemljama jako važno kada se razgovaramo s našim građanima objasniti mi vrlo iskreno i otvoreno šta su evropske teme i šta je to važno. Međutim, vidite, mogu se dogoditi da e, različite takve stvari degeneriraju manje povjerenja u evropske institucije, Evropsku uniju. Da vam dam jedan primjer kada je recimo jedna ili dvije zemlje članice kontinuirano odbijaju ili su odbijale proteklih godina odluku da kad se njima odbijalo da uđu u šengenski, šengenski prostor i to ne zbog toga što ne ispunjaju kriterije objektivne, nego zato što je to posljedica bila političkih razmatranja i političkih kalkulacija i politička odluka isključivo. To je onda u tim dvijema zemljama, konkretno jedna od njih je moja Rumunjska, to objasniti građanima jer to je izazvalo veliko negodovanje, veliko nezadovoljstvo. Prema tome vidite za svaku stvar i svaku odluku koja se donosi i to kako funkcioniraju mehanizme Europske unije morate uvijek dvije strane sagledati kako reagiraju na to i da vidite gdje su bolje, gdje su gore posljedice, a gdje veće koristi. A zatim, svačanje i razumijevanje realnosti u zemljama članicama i u, kao i u zemljama koje su susjede Europskoj uniji je jako bitno. Jer vidite, realnost života je tamo vrlo često drugačija nego što to možda mediji opisuje ili prenose. I mene ne zanima, naravno, trebam imati na umu i gledati kako izgleda život među našim susjedima zapadno-balkanskim državama, ali treba gledati i na istok i treba pogledati kako je tamo i možda njima dati neku europsku perspektivu. Recimo zemlje poput države poput Moldavije i njima bi jedna europska perspektiva jako trebala, a to je jedna vrlo bitna i ključna zemlja zbog svoje položaja i mnogih drugih elemenata za Europsku uniju. I na kraju, mislim da trebamo biti iskreni u svojim procjenama i svojim odlukama i spričavati bilo kakvu podjelu unutar Evropske unije. Hvala lijepo iz Češke, gospodin Jan Skopeček. Hvala lijepo. Dobar dan. Mi danas razgovaramo o budućnosti Europske unije, odnosno kako bi ona trebala izgledati. Mislim da je svaki uspješan plan zahtjeva da prvo znamo kako je stanje trenutno, da napravimo, da kažemo jedan, e, jednu bilancu onog što imamo. Da prestanemo se zanašati realnim snovima. Ali vidite, ako mi prestanemo sanjati i sanjariti, onda ćemo shvatiti da se e, većina građana, ili barem jedan veliki broj u Evropskoj ne može identificirati sa ovom pretjeranom regulacijom, da to ne prihvaća i da su signali koje evropski građani šalju prema evropskim institucijama, evropskim politikama upravo takvi da oni odbijaju na referendumima, eventualno su odbili mogući ustav Evropske unije kao što znamo, a dovelo je čak i do Brexita. I zato mislimo i da će se dublje recimo integracija i pokušaj da se na silu dublje i integrira Evropska unija izazvati samo sukobe i ugroziti još više Evropsku uniju. Evropska unija po mom mišljenju treba proći jednu duboku preobrazbu, a vrlo brzo moramo priznati, spoznati i priznati ovu činjenicu. Ne postoji ništa što bi se moglo nazvati evropskim narodom, evropskim dom, demosom. Mi moramo prestati gledati na nacionalne države kao na najveću prijetnju i najveće zlo za Evropsku uniju. Jer mislim da sukobi u prošlosti Evropske kontinenta nisu bili vezani za postojanje nacionalnih država, nego su više bili vezani za različite teške ideologije i ostale tragične konflikte koji nemaju veze s nacionalnim državama. Prema tome, ta transformacija koju Evropska unija mora proći, mora osigurati da se mnoge stvari koje su do sada neučinkovite na Evropskoj uniji prebace natrag u nadležnost samih zemalja članica, nacionalnih država. Mislim da bi Evropska unija trebala raditi manje, ali biti učinkovitija u onom što radim. Naravno, postoje različita mišljenja o politikama i mislim da postoji recimo među zemljama članicama je različita uvjerenja o raznom e, razbacivanju, neučinkovitosti i tako dalje unutar evropskih politika. Prema tome mislim da brže integriranje, dublje integriranje može biti moguće među onim državama koje su u to stanju provesti, a one zemlje koje to ne žele, njima se treba omogućiti da ostanu neovisnije, autonomnije i više naprave na nacionalnoj bazi, unutar nacionalnih granica. Jučer smo sadjelovali na sastanku između predstavnika nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i uglavnom smo raspravljali o ekonomskim politikama i budućnosti gospodarstva u Europi. I tu smo čuli različita mišljenja E, bivših članova komunističke partije i tako dalje. Čuli smo mišljenja u kojima se Evropska unija tretira i gleda na nju kao na Titanic brod koji tone, ali čuli smo i mišljenja koji kažu, isto tako čuli smo činjenice kako je Europa e, do grla zaglavila u dugovima, da je prezadužena i da se moraju početi mijenjati stvari. Dakle, iz svih tih različitih mišljenja koje smo čuli, teško je izvući jedan razumni kompromis i naći jedan jedinstveni zajednički, jedan jedini put. Zbog toga mislimo da se zemljama članicama mora ostaviti sloboda da e, više odlučuju same, a da surađuju onoliko koliko odaberu. Mislim da recimo mišljenje portugalskog komunističkog zastupnika u parlamentu, mislim da ne bi trebalo nikako nadvladati i ne bi ga mi u Češkoj republici nikako mogli prihvatiti. Ja ga ne bih htio promovirati doma jer ne bi bilo dobro za Češko. A s druge strane, mislim da bi bilo jako dobro dati više ovlasti e, samim nacionalnim parlamentima od državama članicama. Jer vjerujem da je uloga nacionalnih država u sudjelovanju u donošenju europskih politika puno premala, vrlo mala. Mi svi znamo da zelene karte nisu uglavnom ni učinkovite, niti su korištene, čak su i zastarjele. Ja znam i mislim da je jako dobro što smo se ovdje sastali i što ovdje možemo otvoreno raspravljati. Ali vidite i na ovakvom jednom vrlo potrebnom forumu kao što ga danas imamo čuju se tolika različita mišljenja i jako bi bilo teško tu doći do bilo kakvog konsenzusa o bilo čemu, meni se čini. Prema tome, vjerujem duboko da jačanje uloga nacionalnih parlamenta i dopuštanje da oni sami kreiraju svoju ulogu u europskim politikama, da bi to bio prvi korak da se smanji demokratski deficit Europske unije, kojeg priznaju čak i najvatreniji pristaše europske integracije. Ako se ne budemo odvojili od onog sanjarenja utopističkog, nerealnog sanjarena o jednoj Evropskoj uniji kao jednoj državi s jednim ustavom, kao jednoj federaciji, ako se ne maknemo od te ideje o super naddržavi Evropske unije, i ako ne budemo više krenuli na autonomnu suradnju država, mi ćemo gubiti dalje povjerenje europskih građana i bit će sve više populističkih stranaka koje će iskoristiti te teme i za razliku od tradicionalnih političkih stranaka u starim i novim zemljama članicama jačati jer kao što vidimo to se i do sad događa, one i do sada jačaju i u starim i u novim članicama zato što etablirane stranke ne žele priznati da je evropski projekt premašio optimalnu razinu. Hvala lijepa, kolega iz Španjolske. Dobar dan. E, prije svega zahvalio bih Europskom parlamentu što je omogućio ovu razmjenu mišljenja između predstavnika država članica. Ramon Hauregi je sastavio ovo izvješće koje nam je temelj e, današnje rasprave. Ja bih počeo od kraja. Jedna stvar koja karakterizira Europljane zadnjih 60 godina je sposobnost da sanjaju i da sanjaju da se riješe 500 godina ratovanja, da se ojača socijalna skrb, da se ojačaju institucije, ali na taj način da države zadrže suverenitet, dakle da se ojačaju Europski parlament i nacionalni parlamenti. Mnogi od govora koje smo čuli e, govore o kritikama prema Europskoj uniji često, ali ne uvijek, političari koji nisu uspjeli kod kuće su oni koji krime, krive Europu za probleme koji, koje sami nisu uspjeli riješiti u svojim državama. Ja bih govorio o tome da ojačam ovu poruku koliko je pozitivna Europska unija za Europu i koliko će ona pozitivna biti u budućnosti. Europska unija sada ima i mnogo vanjskih e, igrača koji samo čekaju da ona propadne. A ja smatram da smo dovoljno razumni da im dokažemo da su u krivu. Dakle, potreba nam je adekvatna razina financijskih resursa da se suočimo s izazovima, potrebno nam je više akcije vezano za socijalne politike, što europski građani misle da nedostaje i također treba više činiti e, za politike koje će približiti naše građane Uniji. A drugo, nadovezat ću se na ovo prvo što sam rekao, nacionalne vlade ne mogu i ne smiju kriviti Europu za sve što pođe po zlu. Jer nacionalne vlade su, imaju svoje predstavništvo u Europskoj uniji i oni odlučuju o tome kako će se problemi riješiti. Ovdje, dakle, imamo raspravu u Europskoj uniji, ali nije dolično nacionalnim vladama, kao što sam već rekao, da krive Europu za ono zašto su sami zapravo odgovorni u svojim državama. Od Maastrichta nadalje gledamo kako se razvijala Europska unija i uloga Europske unije. Dakle, ne iz nacionalne perspektive, već iz onog drugog kuta izašle su dvije stvari, a to je s jedne strane smo razgovarali o europskim građanima, Ramon Hauregi je to spominjao, dakle, javno mijenje o Europskoj uniji. I kako bismo postigli svoje ciljeve, ključno je osloniti se na lokalne i regionalne vlasti. Oni su ti koji mogu približiti Europsku uniju građanima i dakle Značajna je ova rasprava danas sa predstavnicima država članica, ali možda i još i više osigurati da lokalne i regionalne vlasti izravnije sudjeluju u ovom procesu. Jer mislim da će to omogućiti građanima da bolje osjete taj, taj europski identitet, da pripadaju Europi. Sada se prebacim sa euroskepticizma, e, ova, prebacivanje sa euroskepticizma na eurofobiju, to je riječ koju moramo upotrijebiti kako bismo opisali određene stranke danas u Europi koje ne samo da se protive Europskoj uniji, već je pokušavaju uništiti iznutra i toga moramo biti svjesni. Kao što je rekao Joaquin Almunia, moramo riješiti probleme koje već dugo vučemo, a to su klimatske promjene, Brexit, migracije, dakle po kojima se ništa ne radi. Dakle, migranti su građani drugih država koji bježe jer umiru od gladi ili zbog rata. Europa je oduvijek područje u koje su se slijevali migranti i moramo biti tolerantni prema ljudima iz drugih dijelova svijeta koji bježe od takvih stvari. Moramo na pravi način e, njih primiti. Naravno, važno je da svi smatraju da su im granice sigurne, ali ne mogu se složiti s, s nekim izjavama koje sam danas čuo. i mislim da to ne bi bio pravi pristup migracijama. Moramo to riješiti na logičan način, a to je jedini način. Dakle, to je jedno humanitarno pitanje i treba se riješiti na humanitarni način. Zadnje, treba nam više Europe. Rješenje za probleme Europe je više Europe, dakle više ovlasti za europske institucije, treba ojačati učinkovitost europskih institucija i moramo se suprostaviti onima koji žele smanjiti utjecaj Europske unije jer to bi bilo loše za budućnost. E, zastupnica Europskog parlamenta Mered McGuinness je sljedeća, izvolite. Hvala. I hvala onima koji su spomenuli, nisam danas bila prisutna, ali iz mog ureda su me informirali da se vodi jedna jako plodonosna rasprava s gospođom Hübner se često susrećem i formalno i neformalno i oduvijek se pitam zašto ponekad mislimo da se natječemo jedni s drugima kada nas građani zapravo biraju da radimo isti posao u različitim institucijama. Trebamo malo o tome razmisliti jer vi iz nacionalnih parlamenta i ja u Europskom parlamentu i kolege, mi smo izabrani i imamo ulogu u našim institucijama. Uvijek sam zabrinuta kad čujem komentare tipa ne možemo postići kompromis. Pa mislim da sama politika zahtjeva od nas da stalno nalazimo neke kompromise. To je bit politike i Europska unija funkcionira na tom temelju. To ne znači da smo slabi, to znači da smo pragmatični i da možemo naći rješenja jer inače ne bi bilo napretka. Kao što vidite pokušavam naći rješenje za ovo jako sunce koje me zasljepljuje i ne žmirim u mraku. Moramo biti svjesni svoje uloge poštujem sve kolege iz nacionalnih parlamenta u državama članicama, isto kao i one sa lokalne i regionalne razine. Svi imamo svoju važnu ulogu. Što se tiče Europe, kakva je danas i kakva će biti u budućnosti, jedna od koristi, a to je govorim sa malim B, Brexita sa velikim B, je to da smo bolje informirani o Europi jer razgovaramo o pitanjima tipa carinske unije, jedinstveno tržište, sloboda kretanja i slično, stvari koje, koje zdravo za gotovo, a ne bismo to trebali jer to je omogućila Europska unija i njene strukture. Govorimo i o raznim uredbama, propisima, ne bismo bez toga preživjeli. Možda su nam potrebni bolji propisi, ali bez propisa ne bismo mogli imati dobro društvo koje koristi svojim građanima. Ne prihvaćam one koji govore da evropski građani odbacuju Europu. Kao i drugi, žao mi je što se dogodio Brexit i razmišljam o tome zašto se dogodio. Razgovarala sam i s, s kolegama iz moje države, Irske, jer Irska je zaista, Irsku je zaista teško pogodio Brexit. Mislim da mi više cijenimo i više razumijemo koncept solidarnosti jer su nam 26 ostalih država pokazali jako veliku solidarnost tijekom pregovaranja sa Ujedinjenom kraljevinom. Dakle, ja uvijek pokušavam gledati optimistično i naći neko rješenje. Nadam se da će se na, tijekom izbora govoriti o europskim idealima i europskim pitanjima. U mnogim državama važna su domaća pitanja. A Brexit je toliko svjež sada da možda u svibnju budemo razgovarali o Europi vrijednosti, kako je poboljšati, kako postići kompromis s našim kolegama koji misle da Europe ima previše i moramo naći neki kompromis, moramo riješiti stvari za stolom. Postoji jedan slogan kojim se često vodim, korisno je ponekad prije nego što se odlučimo otvoriti um. A to kažem i drugim kolegama. Nadam se da uloga koju ja imam s gospođom Hubner da svačete koliko nam je drago što ste ovdje, znam da je potrebno dosta truda za to. Mi smo bili u strukturi Kozak sa nacionalnim parlamentarcima i mislim da ono što je važno kod ovih sastanaka je da vidimo kako je mišljenje različitih kolega iz različitih država članica i nećemo razgovarati tako da ja imam svoje mišljenje, ti tvoje. Ako tako budemo radili, onda ćemo se raspasti i moramo naći kompromis. Kako bi inače Europa izgledala? Jer mi smo predvodnik u mnogim područjima. Došla sam sa sastanka o ravnopravnosti spolova, na primjer klimatske promjene i tako dalje. U svim tim stvarima je Europa predvodnik. I mislim da zbog naših građana i mladih e, muškaraca i žena koji će, nadamo se, izaći na izbore, moramo biti snažni u svom vodstvu i u svojoj viziji Europske unije i moramo se založiti i pokazati sve ovo što je postignuto, a ne kukati o onome što ne funkcionira. Jer jako mnogo stvari ima koje funkcioniraju. I, na primjer, kad vidimo u koje je sve poteškoće upala država koja želi otići, kako je taj težak proces jer smo toliko integrirani, jer stvari funkcioniraju kad e, smo integrirani. Ali hvala što ste mi dopustili da kažem nekoliko riječi, hvala svima što ste ovdje. Imamo još jednog govornika iz Španjolskog senata. Gospođa Ruiz. Dobar dan. Hvala što ste nas pozvali ovdje na ovaj sastanak jer smatramo da je potrebno više slušati jedni druge i mislim da u Španjolskoj se ljudi slažu da postoji potreba za europski projekt. Ne slažemo se uvijek o tome kako se to treba provesti, ali slažemo se da je potrebno. I važno je to sve zbog ovih kriza kroz koje smo prošli. Tu je i kriza europskog identiteta, što znači biti europljanin danas koje vrijednosti mi branimo, koje načela i što građani misle o tome. Dakle, sloboda, jednakost, ljudska prava, to jesu europske vrijednosti. I Europska unija je tu da promovira mir i blagostanje svojih građana. Ali da li mi stvarno radimo na tome cilju? Pa kriza je donekle pokazala nedostatke europskih struktura. Vidimo da su mjere štednje nametnute mnogim državama, da su srezana socijalna prava i slično. A to je temelj našeg društva, dakle ljudsko dostojanstvo i minimalni standardi. To nam je potrebno kako bismo imali blagostanje za građane. A kada to uništimo onda podrivamo samu strukturu demokracije i socijalne kohezije. I time se milijune isključuje i stvaraju se pukotine u ovoj strukturi koju smo izgradili i podrivamo vlastite ciljeve koje smo si postavili. Također sad vidimo da ima sve više autoritarnih politika, sve više populizma koji žele nekog žrtvenog jarca i koji skreću pozornost sa stvarnih problema. A potrebno je da kritički sami sebe pogledamo, da kažemo što smo učinili i gdje smo u ovom trenutku. Mnogi ljudi su nesigurni i strah ih je neki ljudi im kažu da su krivci oni koji useljavaju migranti, a to su ljudi koji se ne mogu braniti, oni su ranjivi. I tu postoji određena nejednakost. Također smo vidjeli tijekom zadnjih deset godina u Europi da se bogatstvo sve više i više koncentrira u e, rukama nekolicine, a trenutno sama Europa možda i ne slijedi vlastitu povelju temeljnih prava. Europska unija nam je potrebna, potrebna nam je demokratska Europa, ali potrebno je također promijeniti paradigmu, riješiti se zastarjelih struktura. Potreban nam je suverenitet eh, koji nije nešto što isključuje druge, već suverenitet e, kojime možemo podržati jedni druge i gdje možemo zajedno raditi prema istoj viziji, transparentnosti, demokraciji, solidarnosti, socijalnim pravima, ljudskim pravima. Želimo postati moderniji i moramo ostaviti po strani stare zamisli mastriškog ugovora. Moramo biti hrabri jer naši građani su sada tri koraka ispred naših institucija. Moramo ponoviti da smo odlučni da izgradimo demokratsku sferu u Europi. Zato što budućnost naših europskih građana bit će ugrožena ako se nastavi ova štednja. Moramo biti na oprezu na primjer neki ženski pokreti su uspjeli zaustaviti neke autoritarne pokrete, moramo učiti od njih, moramo se približiti građanima i vidjeti kako druge države rade da bi postigle ekonomsku ravnotežu. Hvala. Ramon Hauregi se javio za riječ. Izvolite. Hvala. Predsjedateljica je predložila da ja malo sažmem e, ovu raspravu, to ću učiniti u pet minuta. Prije svega hvala svim predstavnicima nacionalnih parlamenta što su danas s nama. Mislim da je ovo izvrsna inicijativa što možemo o ovim stvarima raspravljati na jedan otvoren način. Mislim da je važno naglasiti da ovdje nije bilo govora protiv Europe. Nekolicina od vas je govorila o tome da trebamo manje Europe, minimalističku Europu, ali nitko nije govorio protiv Europe. I mislim da je to bilo jako pozitivno. Iako nema sumnje da se mišljenja razlikuju o tome kakav tip Europe želimo mnogi su govori bili vrlo snažni, pogotovo ovaj zadnji koji poziva na jednu bolju Europu koja može nadići socijalne probleme i tako dalje. Mislim da velik dio rasprave se bavio o odnosima između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Svaćam da postoji određeni stupanj nepovjerenja tu, kao što je rekla gospođa McGuinness i drugi kolege ovu raspravu o budućnosti Europe čini se da tu postoji dva suprotstavljena politička kampa, ali ja mislim da svi idemo zapravo istim smjerom i ne bismo smjeli imati tu polariziranost i tako antagonizirane stališta. Moramo biti konstruktivni. Želim spomenuti tri jako važne stvari. Prvo, želimo veće sudjelovanje nacionalnih parlamenta u europskom semestru. Mislim da to znači da bi ekonomsko upravljanje Unije bilo demokratičnije, jer istina da postoje neki nedostaci. Drugo, zakonodavni prijedlozi u Europskom parlamentu, za njih je potrebno sudjelovanje nacionalnih parlamenta, dakle koje bi trebalo biti veće, ne samo putem subsidijarnosti, već bi trebali imati sposobnost predlaganja inicijativa i tako dalje. I za kraj, jedan opći poziv da treba uključiti lokalne i regionalne zajednice i institucije u evropske procese. Nekoliko govornika je to reklo, pogotovo iz odbora regija, ali oni nisu bili jedini koji su pozivali na to. Irska je to spominjala i još neki. Također smatram da je bilo važno čuti da postoji jedna zabrinutost koju su mnogi istakli vezano za posljedice Brexita. Naravno, Irska je to spomenula koja ne želi tvrdu granicu. Dakle, tu je i novi sporazum sa novim sa Europskom, između Ujedinjene kraljevine i Europske unije. Tu želimo konstruktivne odnose u budućnosti. Taj novi odnos treba biti snažan, to će biti jedan jako poseban odnos, jedinstven, jer Ujedinjena kraljevina i Europska unija dijeli mnogo zajedničkih stvari i ne smijemo to u potpunosti napustiti. Također, postoji zabrinutost vezano za građanstvo i građane, socijalni stup i sudjelovanje građana. Svi kao članovi EU moramo podijeliti tu odgovornost. Ne smijemo optuživati jedni druge. tu je i e, ravnopravnost spolova, dostojanstvo. Države članice moraju ovdje surađivati s Europskom unijom jer svi smo odgovorni za ta pitanja, dakle imamo zajedničku odgovornost. Spominjane su i klimatske promjene, spomenula je to Danska. Malo me iznenadilo ovdje što se upire prst u Europsku uniju, da Europska unija tu odugovlači e, s donošenjem odluka. Danska donekle kritično gleda, kritički gleda na ovo, ali mislim da ćete se složiti da na globalnoj razini da je Europa predvodnik po pitanju klimatskih promjena. Dakle, tu su sporazumi o smanjenju emisija ugljika i slično i naravno svi smo u EU zabrinuti u pogledu klimatskih promjena. Spomenuta je i potreba da se poveća transparentnost u vijeću, to je spomenuto u izvješću u stavku 8. Dakle, tu se poziva na izmjene u vijeću u pogledu transparentnosti. Dakle, mnogo se radi na tome. Mišljenja se razlikuju u cijeloj Europskoj uniji o tome. Mislim da je i važno naglasiti prisutnost eh, predstavnika Crne Gore i Turske. Oni su govorili o svojoj volji da se pridruže Europskoj uniji, pogotovo kolega iz Crne Gore koji je pozivao na bolje odnose i također kolega iz Turske. E, kolega iz Rumunjske je spominjao potrebu da se prepoznaju različitosti između europskih nacija. Kolega Pascal je sastavio izvješće o tome da trebamo imati jednu različitu vrstu integracije. A cilj je da izgradimo budućnost Europe na taj način da se temelji na koncentričnim krugovima koji će se možda temeljiti na eurozoni, da onda se tu mogu uključiti druge države ili će tu biti bitan i novi odnos sa Ujedinjenom kraljevinom, Norveškom, Švicarskom i tako dalje. To je jedan pristup koji bi mogao postati ključan instrument u suradnji za budućnost Europe. Zaključio bih time da kažem da većina u Europi vjeruje jednu stvar, a to je da se ovoj raspravi o budućnosti Europe treba, treba pristupiti tako da Europa treba biti zapravo bolja i fleksibilnija koja se može nositi sa ovim izazovima koje ste spomenuli danas, a imat ćemo ih i u budućnosti. Hvala. E, ja bih dodala samo još jednu poruku u ovoj raspravi. Mislim da smo 2008. E, kada smo se suočili s više e, kriza i razmišljali o tome kako se izvući iz njih, uglavnom smo obraćali pozornost na ono što mi trebamo raditi. Međutim, sada se jasno vidi da ovo što je kolega Munjo govorio, postoji jedna dio koji moramo odraditi u smislu politika, a to je e, nešto u čemu se svi vaši doprinosi slažu, a to je pitanje izgradnje povjerenja, izgradnje demokracije i uključivanje građana, e, kao i subsidijarno. Sve su to važni elementi e, koji imaju upliva na učinkovitost ovoga procesa. To je zaista bilo zajedničko i jako je izvirivalo iz svih vaših mm, izlaganja. Naša dužnost je da bolje e, razumijemo da ne možemo nametati, kao što smo čuli od više e, govornika, e, dakle ne možemo građanima nametati Europu, nego moramo imati dijalog, dijalog u kojemu E, omogućujemo ljude da se razvijaju, da dolaze na sastanke i kao što smo i danas vidjeli, ne možemo provoditi promjenu i nastaviti s njom ukoliko nitko nije e, e, uz nas, dakle to ne može nitko, bolje učiniti od odabranih predstavnika i zastupnika. Evo, ako mi dopustite, ja bih još dvije minute vašega vremena odvojila. Što se tiče priprema za nadolazeće izbore iduće godine, već smo dogovorili datume, to je 25. i 27. svibnja. Nažalost, e, nećemo imati suradnju e, naših britanskih kolega, dakle imat ćemo 27 država članica sa svojim e, zastupnicima u parlamentu. Moramo razgovarati o raspodjeli i utjecaju država, odnosno broju zastupnika za svaku državu e, članicu. I u tom smislu malo smo modificirali uredbu o e, Europskom političkom paktu, odnosno temelju e, Europske unije. Sada imamo novog, novu povjerenicu Veru Jurovu koja nam je govorila o elementima koji će ovu uredbu modificirati. Spomenula je rizike e, koji su proizašli iz afere Cambridge Analytica i također koji nama nalažu obvezu da se zaštitimo tijekom europskih izbora od zloporabe e, osobnih podataka i manipulacije podacima. E, moramo u to više, na tom planu se više potruditi. Evo, tu smo gdje jesmo. Kao što je gospođa McGinnis spomenula, Treba nam vaša podrška. Moramo ove e, buduće e, izbore e, povezati s pitanjem Europe. To je zaista važno pitanje. I mislim da je jako važno da tijekom izborne kampanje razgovaramo o budućnosti Europe. To nam je zaista važno. Važno nam je da u budućnosti imamo jedan konstruktivan parlament koji jasno surađuje sa komisijom i radi E, na e, budućoj vezi sa Ujedinjenim kraljevstvom. Ne možemo e, naprosto početkom travnja sve završiti, jer novi parlament započinje s radom praktički u rujnu, iako ga se uspostavlja u srpnju. Mislim da, da nam je svima stalo da Europa bude u dobrom stanju i da ima kapacitete suočiti se sa svim teškoćama. E, ovoga puta, naravno uvijek ima tih distruptivnih e, situacija, međutim čini se da su one e, opasnije danas i prijete glavnim institucijama Europske unije. S ovim zaključujem ovaj sastanak. Svima zahvaljujem najtoplije na vašoj suradnji. Imali smo sudjelovanje mnogih država članica. Kolega Helmen se je bunio da nema njemačkog parlamenta ali imali smo e, kolege iz e, država članica e, i država kandidatkinja. Na tome vam zahvaljujem. Mislim da smo imali očito plodnu diskusiju i da ćemo to sve iznijeti u našem izvješću. A debata o budućnosti Europe se svakako nastavlja. Hvala vam najljepša i sretan put kućama. Hvala.